Dobro, dobar dan svima. Ne znam gdje mi je Čekić. Evo tu je. Hello everyone. If you would be so kind to take your place. Molim zauzmite mjesta kako bismo mogli započeti sa sastankom. Since you have a full house, would you please keep quiet? So, ladies and gentlemen, welcome. Dobrodošli, dame i gospodo. I za početak dopustite mi da izrazim dobrodošlicu Margarete Vestager, koja će postati izvršna potpredsjednica Europske komisije i povjerenica eh, za digitalno doba bude li uspješna na ovom saslušanju. Pozdravljam i sve one koji se slušaju putem interneta. Ovaj sastanak organiziramo zajedno s odborom za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Pozdravljam njihovu predsjednicu i e, s odborom za ekonomska i e, monetarna pitanja. Pozdravljam gospođu Tinalji koja je e, njihova predsjedateljica. Zajedno ćemo predsjedati ovim sastankom. Pozdravljam također i zastupnike koji su članovi odbora za pravna pitanja kao i članove odbora za zapošljavanje e, koji su pozvani na ovaj e, sastanak. Gospođa Vestager dobila je u zadatak da se Europa u potpunosti prilagodi <clears throat> digitalnom dobu te da radi na inovacijama i istraživanju u tom smislu i na taj način ćemo postići tehnološku i stratešku autonomiju. Gospođa Vestager trebala bi također raditi na dugoročnoj strategiji za europsku industrijsku budućnost i na novoj strategiji za mala i srednja poduzeća, a treba će također koordinirati europski rad o e, umjetnoj inteligenciji koja će se predstaviti komisiji u prvih sto dana otkako ona počne raditi. Također bit će zadužena i za e, svemirsku politiku Europske unije. Sve to dakle bit će u resoru gospođe Vestager. Stoga, gospođo povjerenice, danas ćemo vrlo pažljivo slušati na koji način ćete sa stanovišta industrije e, e, namjeravate dakle e, sve iz vašeg resora načiniti e, uspješnim. Gospođo De će sada imati riječ. Troje nas je u ime odbora IMKO. E, pozdravljam izvršnu potpredsjednicu Margaretu Vestager na ovaj zajedničko saslušanje. Vi ćete biti E, zaduženi za unutarnje tržište, za digitalno također e, unutarnje tržište koje su vrlo značajni aspekti i je jedinstveno tržište jedno je od najvećih postignuća Europske unije i ključno je da u ovom dobu digitalno prelaska na digitalno i dalje budemo uspješni. Naša unutarnja tržišna pravila trebamo prilagoditi digitalnom dobu kako bismo stvorili to na dobrobit e, potrošača i isto tako da stvorimo jedinstvena pravila za sve poslovne subjekte. Moramo e, ne zanemariti nikoga. U tom radu E, moramo zapravo načiniti spregu između tradicionalnih e, mnog načina poslovanja koji nije putem interneta te digitalnog poslovanja. Ali naravno sve to je dio jedno te istog tržišta. A sada nekoliko riječi o formalnom postupku e, saslušanja kandidata za mjesta povjerenika. on dakle izlaze pred Europski parlament gdje će se procijeniti njezina e, spremnost da bude e, ta e, povjerenica za to područje. <clears throat> Ona je prije saslušanja pisanim putem odgovorila na pitanja koje su prevedene na sve Europske, Europske unije, a odbor za pravna pitanja e, ustanovio da nema prepreka da pređemo na ovo saslušanje. Sada gospođa Tinak ima riječ u ime odbora za ekonomsko i e, monetarnu uniju. Dobar dan u ime odbora Ekon. Pozdravljam sve pristane, naročito gospođu Margarete Vestager. Odbor Ekon je dobro poznaje kao povjerenicu za tržišno natjecanje. Gospođa Vestager nastavit će raditi na pitanjima tržišnog natjecanja, što je ključno za dobrobit naših tvrtki i naših građana. Kada bude povjerenica za Europu koja će biti spremna za digitalno doba. Ona će govoriti i o porez, digitalnom oporezivanju kako bi se do kraja 2020. godine uspostavio konsensus na međunarodnoj razini ili pak da se predloži pravična europska digitalna taksa. I e, tržišno natjecanje i oporezivanje u nadležnosti su odbora Ekon. Prije nego što pređemo na samo saslušanje, pa riječi o tome kako je ono organizirano. Poznat ćemo gospođu Vestager da održi uvodno izlaganje koje neće biti dulje od 15 minuta, a na kraju sastanka imat će 5 minuta za završeno izlaganje. U međuvremenu, između ta eh, uvodnog i završnog dijela, zastupnik će postaviti 25 pitanja. Za svako ima eh, vremenska jedinica od po 5 minuta za početno pitanje na koje se daje eh, kandidat za povjerenika daje odgovor i nakon toga postoji mogućnost dodatnog pitanja i dodatnog odgovora. U prvom krugu pitanja. E, pitanja će postavljati koordinatori klubova zastupnika, dok preostalih 18 pitanja postavljaju zastupnici iz različitih klubova zastupnika prema načelu DEON, a jedno pitanje postavlja i neovisni zastupnik. Pažljivo ćemo paditi e, da pitanja ne pređu, zato im dodijeljeno vrijeme. Prijevod je osiguran na 23 jezika. Možete govoriti vašim materinjim jezikom, a uvijek imajte na umu da sve što kažete e, se prevodi, pa vas molimo da ne govorite prebrzo. Gospođo Vestager, izvolite. Hvala lijepa. Uvažene predsjedateljice, uvaženi e, zastupnici, prije pet godina Europski parlament potvrdio me kao povjerenicu za tržišno natjecanje. Bio je to jedan od trenutaka na koji sam najponosnija u mom životu. Dalo mi je priliku da radim na službi europskim građanima s ovim parlamentom i e, to na e, stvarima koje su moj politički rad obilježile i vodile u proteklih 30 godina. Ja sam se uvijek zalagala za svijet gdje ljudi mogu imati pravo na svoj izbor, mogu realizirati vlastite snove i to uz veliko poštovanje svih drugih ljudi. Budem li potvrđena na ovom za, za saslušanju, ja ću učiniti sve da Europa bude spremna za digitalno doba. Učinit ću sve također kako bismo radili zajedno. Kad sam kao stažistica prvi puta ušla u zgradu ovog parlamenta, već sam bila u to uvjerena. A s vremenom sam shvatila u kolikoj mjeri ovaj parlament radi za evropske građane i koliko oni su tu zastupljeni. Jako mi je drago sada da ću biti u Europskoj uniji koja će e, biti po prvi puta organizirana na stvarnoj rodnoj ravnopravnosti. Mi ćemo raditi na e, stvarima koje obilježavaju naše svakodnevne živote i moramo učiniti sve kako bismo osigurali jednaka pravila za sve po pitanju tržišnog natjecanja. Izazova ima i moramo se s njima suočiti i možemo ako činimo zajedno. Imamo vrijednosti na koje možemo biti ponosti, sloboda, e, demokracija i pravednost. I Europa je mjesto u kojem se najbolje živi u e, svjetskoj povijesti. Imamo dobra pravila, dobre zakone, Naše jedinstveno tržište omogućuje poduzećima da rastu, da budu inovativna i da budu najbolji u svijetu u tome što rade. Obvezujem se ne da Europa bude sličnija Kini ili sličnija Americi. Obvezujem se da Europa postane više takva kakva što jest, da gradimo na našim vrijednostima i našim dobrim stranama kako bismo postali još pravedniji i još e, bolji za sve evropljene. U posljednjih pet godina vidjela sam kako provesti pravila tržišnog natjecaja čini da tržišta rade za građane, a ne obrnuto. Ponosna sam na to što sam ostvarila, ali puno posla je još pred nama. Zaista mi je velika čast da mi je novo izabrana predsjednica e, dala u zadatak da nastavim raditi na pitanjima tržišnog natjecanja. Radit ću s puno strasti e, kao i do sada. I obvezat ću se na onu istu neovisnost na koju sam se obvezala prije pet godina pred ovim parlamentom. Jer neovisnost kod izrade zakona i njihove provedbe je ključna. Europska e, poduzeća imaju, poduzeća imaju e, obvezu da ovlasti koje imaju e, ne koriste na štetu potrošača. Poduzeća imaju pravo da se spajaju, ali e, moraju to činiti pod određenim uvjetima, jer ne mogu potrošačima zanijekati mogućnost koje daje tržišno natjecanje, izbor proizvoda, e, proizvoda koji su bolji za potrebe potrošača. Moramo omogućiti također da niti državne potpore ne štete tržišnom natjecanju. Jer E, tržišno natjecanje treba biti ono gdje se poduzeća natječu tko će bolje služiti potrošače, a ne tko će dobiti veće subvencije od vlada. Živimo u izazovnim vremenima, a izazovna su i za provedbu tržišnog natjecanja. Tržišta se vrlo brzo mijenjaju, a mijenjat će se još i brže. Ljudska priroda i neke temeljne motivacije kao što su pohlepa i strah, to je nešto što se ne mijenja. A načela koje rukovode tržišno natjecanje su jednako relevantna danas kao što su bila kada je potpisan rimski ugovor prije više od 60 godina. Moramo biti sigurni da način na koje provodimo ta načela bude prikladan za svijet koji se tako brzo mijenja. Dakle, radit ću na zakonima antitrastovske prirode i ono što ostvarimo ćemo e, braniti. Moramo se temeljiti na znanjima i ono što smo saznali na koji način digitalizacija utječe e, na tržišno e, natjecanje. Uvjerena sam da je pravično tržišno natjecanje ono koje će pripremiti naše gospodarstvo za buduće izazove. Međutim, tržišno natjecanje nije dovoljno. Moramo pripremiti budućnost za našu industriju koja se e, temelji na našim jakim stranama, to je raznolikost i industrijska strategija mora biti za sve, mora biti zelena i mora se temeljiti na pravednom tržišnom natjecanju. To će uključivati izradu novih strategija koje će podržati sjedište europskog gospodarstva, koje će podržati mala i srednja poduzeća, koji predstavljaju više od 50% naših e, izvora prihoda poduzeća e, zapošljavaju velik broj ljudi i potrebno je da se za njih obuče naši mladi ljudi. A ta poduzeća od nas traže da stvorimo tržište koje će biti pravično i da uklonimo one prepreke koje im onemogućuju da se razvijaju. Javni i privatni sektor također trebaju jedan drugog kako bi ostvarili ono najbolje. Što znači da se treba na strateški način koristiti javna nabava, da se treba više financirati e, istraživanje inovacija, među tvrtkama. Europska unija treba raditi s državama članicama kako bi imali projekte od zajedničkog interesa. Stvorit ćemo lanac vrijednosti od sveučilišta, dobavljača, proizvođača, sve do onih koji recikliraju sirovine što se koriste za proizvodnju ta strategija, ta naša strategija mora ići i dalje od samog jedinstvenog tržišta. Što smo međusobno više povezani, više ovisimo o odlukama koje donose drugi. Europa je najveći trgovinski partner otprilike 80 zemalja, uključujući i Kinu i Sjedinjene američke države. U snažnoj smo eh, poziciji da možemo raditi za jednaka pravila diljem svijeta. Treba poraditi na reformi svjetske trgovinske organizacije. To znači da moramo sami sebi dati mogućnost kako e, nepravedne subvencije i e, vlasništvo u rukama stranih zemalja ne idu na uštrb potrošačima. Sve to znači i pripremu za digitalno doba. U današnje vrijeme imamo dvije vrste poduzeća. Jedna su već prisutna na internetu, a druga će to tek postati. E, digitalne aspekti poboljšavaju naš život, ali moramo to raditi pod određenim uvjetima ljudi moraju imati povjerenja u tu digitalnu pretvorbu. Moramo poštovati temeljne vrijednosti. A danas želim naglasiti tri takve vrijednosti, povjerenje, humanost i pravednost. Daću vam sada, ako mi dopustite, nekoliko primjera o tome što ću raditi u sljedećih pet godina ako mi se potvrdi na ovoj dužnosti. Povjerenje. Moramo razumjeti ono što ljude brine vezano za tehnologiju. I u tom procesu moramo izgraditi povjerenje. Radit ću na zakonu o digitalnom pristupu koji će govoriti o e, sigurnosti mehanizmima za digitalne platforme za usluge i robu. Moramo e, paziti na koji način e, poduzeća koriste i dijele podatke kako bi to bilo na korist čitavom našem društvu. Što se humanosti tiče, potrebna su pravila koja će omogućiti da se na etički način koristi umjetna inteligencija, da bude potpora ljudima koji donose odluku, a ne da podriva način na koji ljudi donose odluke. U prvih sto dana, e, kako stupim na ovu dužnost, predstavit ću E, program e, u tom smislu. Što se tiče pravednosti, pravično oporezivanje, e, to je jedno od ključnih aspekata našeg društva. I moramo omogućiti da oni koji rade na platformama budu radili u zadovoljavajućim uvjetima i da te digitalne platforme plaćaju odgovarajući porez. Želimo da se to oporezivanje temelji na dogovor koji će se postići u cijelom svijetu. Ne bude li taj dogovor postignut do kraja 2020. godine, spremni smo e, nešto poduzeti. Mi e, želimo ne samo postavljati, već i primjenjivati dobra pravila koja će podržavati naše temeljne vrijednosti. Mi želimo da otvorimo i omogućimo digitalni potencijal koji će poboljšati naš život od prometa do borbe protiv klimatskih promjena. U tu svrhu se nadam i uvjerena sam da ću e, moći računati na suradnju ovog parlamenta. U proteklih pet godina često sam razgovarala o mnogim idejama sa zastupnicima Europskog parlamenta i naš istinski otvoren dijalog omogućuje da se neki zakoni brzo donesu. Bude li mi se potvrdilo na ovoj dužnosti, nastavit ću raditi otvoreno i u suradnji u svakoj fazi zakonodavnog postupka i zaista želim raditi i surađivati s vašim odborima jer Europa u krajnjoj liniji je timski rad Danas se nalazimo pred nekim od najvećih izazova u našim životima i više nego li ikad moramo raditi zajedno kako bi Europa i dalje ostala najbolje mjesto na kojem se živjeti u cijeloj povijesti, a ako mi dopustite dodat ću naročito za žene. Thank you. Thank you, Hvala, hvala gospođa Vestager. A sada e, reč ima Andreja Švab e, za odbar IMKO EPP. E, hvala predsjednice, dobrodošla povjerenice. Vi ste skrivena zvijezda bili u Junkerovoj komisiji i Financial Times zove, vas također superlativima, no svakako tehnička i politička pitanja su veliki izazovi, posebice sa novom ulogom koju ste dobili za sljedećih pet godina digitalno jedinstveno tržište puno je skrivenih zvijezda koje e, nažalost e, ne sjaje uvijek dugo, ali nastavit ću dalje na njemačkom. E, digitalne platforme i ekonomija digitalnih platformi nudi gospodarstvo velike prednosti, ali regulatorne barijere u EU još uvijek su najveća prepreka za ove tvrtke i njihov brzi rast ne samo u digitalnom području, nego također i u klasičnim e, industrijskim sektorima vidimo sve e, više rastući e, međunarodni pritisak na tržišno natjecanje, ne uvijek fer. I europsko unutarnje tržište i pravo tržišnog natjecanja zapravo za vrhovni cilj imaju da svi potrošači u Europskoj uniji europskim fuzijama dobiju bolje usluge i povoljnije cijene. Držite li se vi tog te e, europskog mota i e, što će konkretno činiti e, komisija pod vašim vodstvom u ovom području kako bi pomogućilo spajanje europskih firmi umjesto da zbog, pro, zbog pravila tržišnog natjecanja europske tvrtke pate u tržišnom natjecanju ili napuštaju Europu? Hvala. Uh, da, upravo ste, pred velikim smo e, izazovom. Jedan je osigurati pošteno tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu kako bi e, kupci i e, svi imali fer pristup proizvodima. Također pa i tržišno natjecanje koje funkcionira i prema van. Zato trebamo poduprijeti neke i Nekada imamo s situaciju da konkurenti na vanjskom tržištu e, imaju povoljne uvjete nego e, neke tvrtke na domaćem tržištu u tržišnom natjecanju. Za to će trebati poduzeti mnoge korake. I kad je ova komisija predložila promjenu, na primjer recimo u pristupu Kini, Kina svakako <laughs> nije gospodarstvo razvoju, možda je sve, ali nije e, ekonomija u razvoju, negdje je strateški E, partner, ali negdje i strateški konkurenti. Na to treba reagirati. I upravo u tom području nadam se raditi s kolegama kako bismo iskoristili sve e, instrumente međunarodne nabave. E, tako da kad mi pozivamo ljude na ulazak u naše tržište, mi trebamo dobiti recipročni ulazak na njihovo tržište. I upravo E, mislimo da je e, njihovo tržište recimo 15% europskog BDP-a, to je puno novca. A drugo, trebamo osigurati kada stranci investiraju u Europu da to čine iz pravih svrha. Naravno da pozdravljamo investitore, ali oni trebaju dolaziti iz poslovnih razloga. Jedno od otvorenih pitanja svakako je osigurati da ako drž e, tvrtka u državnom vlasništvu izvan Europe kupi E, europsku tvrtku da strana država pomoć e, ne e, i državna potpora ne narušava tržišno natjecanje u Europi. Znači, mi trebamo jedinstvenim tržištom osigurati funkcionalne alate za to i to je vrhovni prioritet koji još nije u potpunosti postignut. Sljedeće pitanje u 30 sekundi. rekli ste da ćete surađivati sa kolegama, no za početak ste spomenuli mjere protiv jedne e, američke tvrtke. Mislim da treba češće održavati takve razgovore jer e, znamo da smo mi tražili određene takve mjere već ranije od strane partnera. Znači, ključni princip e, u socijalnoj u socijalnom e, gospodarstvu je upravo ovdje vidljivo. Zada pitam, hoće li se takve e, stvari moći koristiti e, i brže kasnije kako bi se borilo protiv zlouporaba i drugih problema u tržišnom natjecanju u Europi? Svakako, to je je jedna od područja, ako ne moje frustracije, onda intenzivnog rada, jer slažem se u svakom slučaju tržišta e, se brzo razvijaju, a zakonodavstvo onom brzinom koja može. Naravno da tu postoji određena inherentna asimetrija i naravno da postoji granica koliko brzo može raditi zakonodavstvo, jer e, due procesa ne smije nikada kompromitirati, on mora ići svojim putem i ispravno, no e, treba ipak raditi najbrže što se može. Sad upravo imamo jedan predmet gdje pokušavamo iskoristiti ono što se zovu privremene mjere. Znači kada se e, dade nalog da se e, zaustavi e, neki, neko poslovanje zbog toga što se je negdje narušeno tržišno natjecanje, a zatim da se provedu mjere kojim će se to popraviti. To je prvi puta u 20 godina, ali mislim da to na dobar način održava činjenicu da je visoki prioritet s naše strane da taj proces ubrzamo u buduće. Hvala. Paul Tank, Ekon, SID, izvolite. Hvala, gospođo Festager. Govorimo o lošim stranama digitalne e, dobi zbog koncentracije moći i novca. Prvo, e, e, porez na dobit trenutno je zastario, tako da velike multinacionalke sada gotovo da ne plaćaju porez, što je jedna stvar koju će trebati E, pogledati. Hoćete li se zalagati za porez na digitalne usluge ako e, pregovore ne uspiju i hoćete li i dalje, e, dalje voditi ove predmete za kršenje propisa o državnim potvorama usprkos presude Starbucksu. Nadalje, velike tehnološke tvrtke su nešto što E, gdje, gdje mi zaostajemo, gdje naši podaci su e, na milost i nemilost komercijalnih interesa. Znači što ćemo učiniti da promoviramo uspjehe europskih tvrtki, a da istovremeno štitimo e, podatke europskih građana i tvrtki od američkih tehnoloških giganata. Hvala. Pa prije svega, ja se također nadam da slušaju sada i zemlje članice ovo što govorimo, jer slučajevi državne potpore e, neće omogućiti e, fer oporezivanje, zato treba e, promijeniti porezno i oporezivanje. Naravno, porezno dobit je potječe i zakonodavstvo o tome potiče na iz doba kada još nije bilo nikakvih digitalnih niti poslovanja, niti kompjutera. Znači, e, to je e, stvar koju će trebati uključiti. Ali, e, slučaj državnih potvora pokazuju da neke tvrtke izvlače korist samo za sebe, a da to nije pošteno u tržišnom nacanju. Da, nastavit ćemo, još su neki predmeti otvoreni i od svih zemalja članica e, zatražit ćemo kako o tome e, očitanje o tome što su učinili po, u pogledu e, prema poreznih mišljenja. A što se tiče poreza koje ste spomenuli, nadam se da ćemo uspjeti postići sporazum, kao na primjer za potkopavanje porezne osnovice i prebacivanje poreza tu djelujemo i nadam se da ćemo postići sporazum, ali treba nastaviti s pritiskom i od strane individualnih zemalja članica jer zapravo moramo odgovoriti na pozive naših tvrtki za, poreznim za pravičnim oporezivanjem, tako da jest pitanje visokog prioriteta. A na pitanje što učiniti po pitanju tvrtke koje krše zakon, koje doista čine nelegalne stvari. Globa i financijska kazna je samo jedan dio e, toga. E, zapravo je kazna novčana obično 4 do 7% e, globalnog prometa. To je bilo recimo kazna za loše ponašanje u prošlosti, ali gledajući u budućnost, naša poruka njima je prvo trebate prestati raditi E, ništa slično onome što ste prije činili niti na takav način, a s druge strane imamo više instrumenta alata na raspolaganju e, kako bismo povratili pravično tržišno natjecanje na tržišta, a kako smo se tu i opametili također ne znamo bolje kako to postići. Naprimjer, e, postoji veći izbor u pogledu operativnih sustava, na primjer. Hvala, daljnje pitanje. Da, dobro je da smo sve pametniji i mudri, no mislim da su novčane kazne prvi pokušaj da se e, krene u e, ovo obuzdavanje tržišne moći tehnoloških ganata, no e, ono što ste rekli, hoće li to biti u, uspješno u borbi protiv monopolističke moći tehnoloških divova i voditi do situacije gdje zapravo e, gdje će se sudbiti ova situacija gdje europski divovi nemaju prostora za razvoj. Više puta smo čuli recimo da se recimo da, da bi se trebalo raditi po pitanju monopolističkog položaja Google ili Facebooka ili tako dalje, a što je s time? Kao što smo e, rekli, nije e, stvar samo operativnih sustava, nego pretraživača koji se sada omogućava. Jedan od pravnih lijekova u E, e, po, e, u slučaju Google Androida. A to je i također jedan od načina na koji se mijenja tržišno natjecanje i tržišno ponašanje u određenom slučaju, recimo za neke tržišne prostore koje drži samo jedna tvrtka. A što se tiče razdvajanja tvrtki, to je alat koji jest na našem raspolaganju i može se to i zatražiti, no s druge strane moja je obveza da koristim najmanje intruzivni alat da povratim tržišno natjecanje na pravi tok, a razdvajanje tvrtke je veliki, veliki e, korak, tako da moram prvo razmotriti možda postoji li neki drugi alat kojim se može razriješiti sadašnja situacija. A druga stvar koja možda se ne cijeni dovoljno u ovom trenutku, možda je s moje strane, ja ne vidim to dovoljno, je da mi kao potrošači E, vidimo američke e, gigante, ali e, mnogo europskih proizvođača oko digitalnih usluga preferiraju europske proizvođače i za hardware i za, dio, i za broj softvera, softverskih pitanja i u business to business okruženju također gdje Europa ima puno za ponuditi. Nikola Bije, ITRE iz kluba New Europe. Hvala. Europa prikladna za digitalno doba je jedna e, zanimljiva, ali izazovna zadaća, a jedna stvar koja će tu biti ključna je intenzivno bavljenje pitanjem umjetne inteligencije. Umjetna inteligencija je jedan novi alat koji puno obećava i kojim ljudima u Europi može puno toga ponuditi korištenjem novih tehnologija u zdravstvu, individualnom boljem obrazovanju, boljoj individualnoj mobilnosti za osobe s invaliditetom i tako dalje. Znači kako bolje zaštititi okoliš, više sigurnosti za naše građane Znači za građane, ali i za našu prirodu tu leže velike prilike. Slažete li se s nama da e, ovaj inovativni potencijal umjetne inteligencije treba biti iskorišten zato što je toliko značan, značajan, iako smo svjesni izazova i rizika i kako biste se vi postavili strateški prema tome da taj potencijal ne treba samo iskoristiti, nego da tu Europa postane predvodnica. Znači kako Europska unija u sljedećih pet godina može dobrim primjerom krenuti dalje u ovom području. Hvala. Slažem se oko potencijala, no e, vidim i rizike. I evo u ovom trenutku da e, europljani gube povjerenje u tehnologiju. Znači da bismo iskoristili prednosti moramo jačati i povjerenje kako e, bi bili uvjereni da tehnologija služi nama kao građanima, kao ljudima. E, postoji radna skupina na visokoj razini za umjetnu inteligenciju koja je razvila sedam vodećih načela o tome kako razvijati umjetnu inteligenciju u koju se može imati povjerenja i to e, se ne radi samo za građane, nego je to korisno i za poslovni svijet, jer veliki dio poslovnih subjekata e, složilo se da će koristiti ta načela u e, razvoju umjetne inteligencije u svom poslovanju. I imat ćemo rezultate do prosinca, a to će biti i ulazne informacije za rad koje ćemo mi obaviti, tako da se s jedne strane može investirati, ali i s druge strane da ljudi vide da se to radi za nas. A neki kažu, ma evo, kinezi imaju sve podatke i amerikanci imaju sam novac. No, kad ja vidim što mi imamo u Europi, mi imamo svrhu. E, gdje bi recimo mogli vidjeti velike, velike mogućnosti e, umjetne inteligencije u Europi u zdravstvu, u prometu, upravo u onim područjima gdje se umjetna inteligencija može koristiti za širu i veću svrhu. I to mislim da je dobro nadahnuće za to kako omogućiti da podaci budu dostupni i da se iznađu sredstva za financiranje, jer naravno da su potrebna financijska sredstva, jer mi za jedno 3-4 puta zaostajemo u ulaganjima umjetnu inteligenciju i nemamo istu raspoloživost podataka. No, ključni pokretač je ono što mi želimo time postići. Zahvaljujem. Aleksandar, oprostite, oprostite, imate pravo na dodatno pitanje, ispričavam se, izvolite. Hvala, evo samo jedno kratko dodatno pitanje. Ispravno ste rekli, moramo investirati kako bismo i ove tehnike iskoristili u puno potencijalu, ali time branili naše vrijednosti. Kako želite u sljedećih pet godina postići da, da zajedno sa zemljama članicama objedinimo naše mogućnosti kako bismo mogli konkurirati drugima koji nemaju problema sa toliko velikom fragmentiranošću kao naše tržište. Hvala. Pa prvi prioritet svakako je što će proračun za sljedećih sedam godina na kraju ipak biti donesen, dakle da bude donesen da možemo krenuti sa radom. E, komisija, sadašnja komisija predložila je povećanje investicija i to znatno povećanje kako bismo mogli sve od ovoga odraditi. A druga stvar svakako je da se e, javna nabava koristi na bolji strateški način. Mislim da je javna nabava u Europi e, za, za, za e, jedna golema svota od sa 12 znamenki. Ali a kada bismo mogli uključiti manje tvrtke u, u poslove u javnoj nabavi, veći krug tvrtki bio bi uključen i veći e, broj sektora u društvu jer za sada i već sada Europa ima niz e, centara za inovaciju, recimo Pariz nije samo e, više atraktivan zbog Eiffelovog tornja, nego i zbog centara sa startupovima i novim tvrtkama koje se mogu pogledati kao inspiracija. Znači, ako želimo, možemo i postići. Hvala. A sada Aleksandra Čiz, e, odbor IMKO za zelene. Hvala. E, Gospodin Festager, Dolaze, dolazeći zakonodavstvo o porezu na digitalne usluge je jedna prilika. GDPR je e, znači, opća uredba o zaštiti podataka je bila kamen temeljac i upravo to će biti temelj onoga što će moći potkopati sustave kao što su sada dezinformacije, e, krivo informiranje potrošača i tako dalje. Ono što od vas želim su e, čuti da e, su zacrtani visoki standardi zaštite prava potrošača i ljudskih prava, ali također kako i jeste li spremni napasti one poslovne modele koji se E, bave e, eksploatacijom podataka kao mikro-targetingom e, i potpuno ih isključiti iz tržišta. Hvala. Jedna od stvari koje sam naučila je iz ovoga da zapravo kad pretražujete na Google ne pretražujete vi Google nego Google pretražuje vas. E, time ljudi e, stječu prilično dobar uvid ne samo u to što želite kupiti, nego i kako razmišljate. Dakle, tu imamo puno, puno posla i slažem se s onim e, što se do sada činilo, jer morali smo nešto učiniti brzo. Dakle, skupina za kodeks postupanja i kodeks postupanja Eh, jesu eh, na pravom putu, jer naravno da ne možemo eh, žrtvovati ni nacionalne izbore, ni europske izbore, zato što <laughs> tek radimo na zakonodavstvu. Ali puno je toga što je još prostalo za učiniti. Ne znam točno kako bi trebalo izgledati detalji poreza, zakona o porezu na digitalne usluge, ali trebamo na najbolji način iskoristiti sve što možemo, iako se žurimo, Također treba iskoristiti i digitalna prava građana, znači GDPR, opću uredbu o osobnim podacima i također e, dobiti neke odgovore strane tržišta kako bismo mogli imati privatnost by design po, dizajnu jer mislim da je važno da dobijemo i neki odgovor od tržišta koji kaže da se stvari zapravo mogu učiniti na drugačiji način nego se samo, samo osjećati prisiljenim potpisati bilo kakve uvjete koje vam se podnesu na potpisivanje. Ja mislim da je dobro za razmišljanje, recimo, ako povremeno imate vremena, pročitati opće uvjete, ove terms and conditions, gdje sada e, ti terms and conditions, e, uvjeti poslovanja, e, odnosno koje treba potpisati, su napisani na način na koji smo E, je dosadašnje zakonodavstvo koje ih e, prisililo i sada kad to pročitate to vas doista može prestrašiti do te mjere da kažete joj ne hvala. Znači evo, tim razmišljanjem možemo bolje razmotriti i kakvim životom želimo živjeti u Europi, u kakvoj demokraciji. Jer e, zdravo za gotovo samo će nam to uništiti. Dobro, e, drugo pitanje. Znači, ostajući u digitalnoj sferi i povjerenju i e, poštenosti, čuli smo i o potencijalu umjetne inteligencije, automatskom odlučivanju. No, tu postoji i rizik od direktne i indirektne diskriminacije. Studije pokazuju da žene eh, određene rase i eh, LGBT i osobe, na primjer, su ovime diskriminirane. Znači, eh, kao što ste vi najavili za svojih prvih sto dana je po pitanju umjetne inteligencije, kako ćete osigurati da takvi sustavi ne budu diskriminatorni, posebice što se tiče ovih data setova sa abasom koji koji su određeno naklonjeni. Dijelim vašu zabrinutost. Naravno, e, smatralo se kad imate umjetnu e, inteligenciju, imate i dobro izbalansirano društvo. Međutim, podaci su samo oni podaci i informacije koje ste vi unijeli u sustav, a to radi čovjek. Postoji dakle rizik da ako nešto ne učinimo, da ćemo zacementirati nejednakost koja već postoji, a moramo učiniti što je moguće da se to promijeni. Jedno od načela da e, umjetna inteligencija bude e, vjerodostojna je da se riješimo tih e, bajasa, tih predrasuda da bismo sami mogli unositi korekcije. To smatram iznimno važnim ta načela sad e, vidimo e, i e, u povratnim informacijama od tvrtki koje su to isprobale kako se može izbjegavati te predrasude i to je ključno pitanje kod testiranja ovog okvira. Aleksandra Basso, Inko. Hvala lijepa. Gospođo Vestager, više puta ste rekli da je od temeljnog značaja da se u svijetu po pitanju tržišnog natjecanja treba garantirati svima jednaka pravila za sve i u tom smislu treba stvoriti pravila za lojalnu ono tržišno natjecanje kako na unutarnjem tržištu tako i u cijelom svijetu. Iskreno govoreći čini mi se da je taj cilj pomalo preambiciozan jer kad pogledam e, što se tiče moje zemlje, vi niste uspjeli upravljati situacijom e, koja je puno jednostavnija. Naime, u slučaju Perkas, a došlo je, kao što dobro znate, do toga da su četiri banke propale i velik broj štediša i potrošača našlo se u velikim problemima. Zato me zanima što namjeravate učiniti i koje instrumente donijeti kako bi Europa na planu tržišnog natjecanja zaista bila na jednakoj razini s drugima. Bankarski je sektor koji najdulje trpi e, financijsku krizu i budući da sad imamo rast i otvaranje radnih mjesta i u državama koje imaju onima koje nemaju euro, još uvijek imamo otplatu zajmova i imamo loše zajmove, one koji se ne otplaćuju. I upravo zato treba biti vrlo oprezan i ne govoriti samo sve je evo opet u normali sve dobro jer e, svaki je slučaj u bankarskom sektoru slučaj za sebe. I ono što mi radimo je da osiguramo da su porezni obveznici zaštićeni i da je zaštićena što je moguće veća vrijednost. Međutim, e, svako toliko neka će banka propasti ili će ju kupiti neka druga banka a neki put će to biti vrlo bolno jer e, sami e, potrošači neće biti svjesni što se događa s proizvodima i e, upravo zato pokušavamo pomoći putem schema za kompenzaciju za miselling ukoliko e, se e, klijenti banaka nađu u e, vrlo osjetljivoj ili ranjivoj situaciji i ukoliko dođe do gubitaka upravo zbog miselling postupaka. Sì, un'altra da porle sempre imam još jedno pitanje također vezano za tržišno natjecanje znamo o, koliko je to važno jamčiti poduzećima da se mogu zaista natjecati na tržištu pod jednakim uvjetima. To je zaista ključan preduvjet da bi neko interno tržište funkcioniralo. I zato vam želim postaviti pitanje kako bi se spriječilo da dođe do narušavanja na unutarnjem tržištu. Hoćete li vi krenuti u reviziju smjernica za državnu potpore u e, pomorskom sektoru. Jer to je ono što nije dobro shvaćeno bilo u siječnju ove godine kada se gledalo koliko su ti e, zakoni prikladni. To nije bilo e, obuhvaćeno e, provjerom prikladnosti, ali su provedene vrlo široke javne konzultacije da se utvrdi da e, to doista ispunjava zadani cilj. Dobili smo povratne informacije, neki su nam e, rekli nije nam potrebno ništa, a drugi su rekli ovo dobro funkcionira. Što se tiče smjernica za pomorstvo, one će za sad ostati kakve jesu ali e, to sigurno može mijenjati način na koji se ljudi usredotočuju na pomorski sektor, a u Europi je on vrlo e, jak i e, imamo poreze, poreze na e, e, tonažu, pa prema tome e, na tome se sad radi za plovila pod evropskim zastavama. I to bi se trebalo kasnije primijeniti na brodarske usluge i aktivnosti i taj porez koristit će se u više e, svrha i namjena i e, pomorski sektor svakako nam ostaje prioritetom. Sljedeći je gospodin Eping, ECR Ekon. Gospođo povjerenice, imate dva portfelja i e, tržišno natjecanje i digitalno doba kako ćete izbjeći mogući e, sukob interesa budući da e, e, zakon o zakoni o tržišnom natjecanju trebaju osigurati jednakopravnost svih potrošača promicanje određenih sektora i tvrtki i politički prioriteti su zapravo dio ovog drugog dijela koji se odnosi na digitalno doba i njegove strategije vidite li vi e, ovdje e, mogućnost da dođe do sukoba između ovih ciljeva, kako ćete to pomiriti, hoćete li graditi neke zidove, kineski zid ili neke zidove između ova dva portfelja. To je bilo i prvo pitanje koje sam sama sebi postavila. Jer e, kako uopće možete prihvatiti takav izazov? jer e, neovisnost u provođenju zakona je nešto što se mora izvršavati. I naravno imate i sudsku praksu bez obzira na to o kojim državama se e, radilo. I vidim to e, s dva motrišta. Prvo, način našeg, odnosno naš ustroj u Europskoj komisiji. Dakle, e, i jedno e, i drugo je e, od uvijek dio komisije i tako je bilo od početka. Dakle, povjerenik za tržišne natjecanje je dio kolegija i svaka odluka koja se donese, odluka je kolegija. To je opravdano time što svaka odluka podliježe ne samo jednom e, pravnom ispitivanju, nego e, se provode dva. Imamo neke presude iz 2011. godine. Nakon razmatranja upravo te strukture kolegija i odluka kolegija i onda e, provjere samog sadržaja pojedinog predmeta i, i, provjere je li u skladu s ljudskim, poštivanjem ljudskih prava. To bi tako i trebalo biti. Drugo je motrište kako e, to provoditi e, na dnevnoj osnovi. I u funkcioniranju mojih timova i zajedno sa mnom kod donošenja odluka oslanjamo se na glavnog ekonomista, ekonomista i na pravnu službu. Pravna služba svjesna je da će morati braniti e, na sudu svoje pozicije i e, za glavnog ekonomista zna se da mora dati neovisno mišljenje o onome što radimo i politiku odvajati od same provedbe zakona. Gospođo povjerenica, Evropska unija i Sjedinjene države imaju politike tržišnog natjecanja e, sa sličnim ciljevima. Evropska unija ima antitrustovsku politiku, a e, američka se e, temelji na kaznenom zakonu Politika tržišnog natjecanja e, u Europskoj uniji ima vrlo stroga pravila koja se odnose na državne nepotvore e, Kako ćete to provoditi? Dosta smo naučili radeći na ovim predmetima i e, recimo na e, spajanjima poduzeća i e, radeći sa američkim e, državnim vlastima u slučajevima kad je recimo u takvim spajanjima bilo upitno je li tržišno natjecanje ugroženo i e, svakako smo e, željeli olakšati e, teret koji same, same tvrtke imaju u tom pogledu. Ja razumijem ovo što vi opisujete u svezi Sjedinjenih država, Međutim, mi smo inicijalno puno od njih naučili i o antitrustovskoj politici i u kontroli spajanja poduzeća. Međutim, čujemo u Sjedinjenim državama glasove koji propituju činjenicu da države e, članice e, daju recimo velike potpore e, da bi se sjedišta pojedinih tvrtki smjestila upravo kod njih. I mi ćemo poduzeti sve što je moguće da uvijek osiguramo pravednu tržišnu utakmicu. Dakle, evo je sljedeće, e, Martin Švidevan, Ekon Imko Buja. Hvala povjerenice. Rekli ste u početku e, u vlastitim e, napomenama da želite fer i pošteno društvo, to želim ja, to čini moj klub. Također u ovom E, kontekstu. Želimo i pošteno oporezivanje tvrtki. To ste i vi spomenuli jer ste vi odgovorni za e, uvođenje e, oporezivanja digitalnih usluga, odnosno poduzeća. I parlament je u posljednjem mandatu dao jedan progresivni nacrt toga kako bi napredni digitalni porez trebao izgledati sa detaljima, na primjer, da treba postojati oporezivanje na mjestu gdje se odvija ekonomska aktivnost, a, također da se zaštite male i srednje tvrtke inovativna poduzeća, a hoćete li to e, takvo stajalište zastupati pred G20, a ako tamo pregovori propadnu jer su interesi različiti i raznoliki, Hoćete li e, onda te procese e, pokušati provesti dalje u Europi i kako ćete nadići blokadu koja e, je trenutno nastupila u vijeću po tom pitanju? Teško je biti optimističan što se tiče europskih evropskih poreznih zakona. I kad dobijemo rezultate, treba vremena da se to na terenu sve primjeni i provede. I sama sam začuđena napretkom koji je postignut. Kad sam bila ministrica u e, Danskoj, e, Danska je predsjedala i imali smo ekofin e, vijeće, te smo gurali pojedine porezne, prijedloge poreznih zakona. Kolege su rekle ne, neće proći Međutim, nekoliko godina nakon toga imamo e, situaciju da su tu i prijedlozi usvojeni i e, funkcioniraju. Dakle, mogu se dogoditi i takva iznenađenja. Gospodin Moskovići je 40, 14 e, različitih zakona uspio donijeti i u vijeću. Međutim, ima i zakona koji nisu provedeni, a to je CCCTB. CCTB. Dakle, ako e, imate mijenjanje porezne osnovice, onda vam zapravo ta ograničenja porezne osnovice neće puno značiti. Također, nedostaje nam i izvještavanje, dakle javni izvještaj po državama imamo financijski sektor, barem smo ga imali kad sam zadnji puta provjeravala, i bilo koji šef tvrtke može biti zadovoljan ako e, postoje dostupni podaci o aktivnostima, o zaposlenicima i tako dalje. I upravo zato se nadam da ćemo postići i e, globalni sporazum o digitalnom oporezivanju. Ne bude li tako, predložit ćemo neki e, evropski prijedlog ili soluciju. Dakle, reći ćemo želimo evropsku e, soluciju da bismo mi bili sigurni da sve tvrtke plaćaju i digitalne poreze. Evo i dodatno pitanje uz to. Da, svakako neke zakonodavstvo koje se odnosi na poreze je zapelo u vijeću, no bilo bi onda mudro raditi na tome da e, se prema članku 116 ne traži jednoglasnost u vijeću, nego po pitanju e, e, recimo oporezivanja poduzeća i po izvještajima po zemljama se glasa većinom i kolega Gentiloni je se slično izrazio kao i vi, barem sam ja tako shvatio. Možda bi se moglo tako raditi, pa bi već, evo, već dvoje ljudi u kolegiju bilo zainteresirano da se radi na taj način. Hvala. Uh, Smatramo da uh, mogućnost primjene članka 116 postoji. Sad se odvija proces u kojem svaka država članica je pozvana e, da se uključi, ali članak 116. kaže da ako država članica ili neke države članice imaju odredbe koje narušavaju e, tržišno natjecanje, onda će biti pozvane da te odredbe promijene, a ne uspije li to, onda će se davati prijedlozi i o tim prijedlozima će se odlučivati u redovitom zakonodavnom postupku. I mislim da bismo trebali početi istraživati što bi to sve uključivalo. Naravno, nije sigurno da će biti uspješno, ali važno je da koristimo sve instrumente koje nam ugovor daje na raspolaganje. Hvala lijepa. Sad smo završili prvi krug i krećemo u drugi E, krug pitanja. E, gospođa valijan Markus Ferber, EPP, e Ekon je prvi. Hvala gospođo Festager. Mogu li se vratiti ponovno na pitanje koje je kolega Eping postavio, jer mi nije bilo dovoljno kao odgovor. Da ste prije pet godina tako odgovorili kao povjerenica za tržno natjecanje, E, rekao bih možda je dovoljno, ali sada ste izvršna potpredsjednica, odnosno e, za to se kandidirate e, i sada ste pred tri odbora i sada se postavlja pitanje inherentnog sukoba interesa koji je u novom portfelju sasvim drugačije postavljen. Naime, kada se vas sluša, ispa, ispada da nam zapravo uopće ne treba povjerenik za tržišno natjecanje, jer se sve neovisno radi u glavnoj upravi. No, zapravo stvarnost je da u Junkerovoj komisiji kojoj ste vi pripadali je da je, e, kao što je predsjednik Juncker na početku objasnio i obećao, da e, se e, ti riješeni slučajevi neće više dirati. Znači zapravo to se sada vidi kao jedan sukob interesa i kako ćete vi to u svom portfelju uspjeti razriješiti. S pravom kažete da će ovo zahtijevati e, trud i napor, jer imamo radni aranžman, ja preuzimam neke ovlasti od parlamenta, ali sam odgovorna i svojim kolegama, a kad se donose važne odluke, njih donosi kolegiji. I do sad nismo imali dubljih rasprava e, na kolegiju o, o e, odlukama koje se odnose na tržišno natjecanje, ali imamo i e, tjedni sastanak kabineta. Prije toga, dakle, baš to i jest takva jedna zajednička odluka, kao što i treba biti. Mislim da je <laughs> ovaj, ova titula koju dobivam vrlo impresivna i vrlo e, je to širok i velik portfelj. Ali e, i surađivat s kolegama, s kolegama iz unutarnjih poslova, jedinstvenog tržišta. Dakle, e, zajedno ćemo donositi prijedloge i odluke i e, prijedloge e, će sigurno izrađivati i moji kolege. E, I s jedne strane imamo neovisnost kod provođenja zakona, ali s druge strane uvide u tržište kolega koji rade na zakonodavnim prijedlozima. I mislim da treba e, vrlo dobro povezati e, upravo e, to provođenje zakona i regulatornu stranu. Mislim da je ta regulativa upravo ono što nam treba. Moramo uzeti ono što nam je zajamčeno ugovorom i što E, je e, naš način organiziranja koji se oslanja na ljudska e, prava, a i na vrlo konkretan način donošenja odluka. Da, ako mogu odmah e, nastaviti, dakle, ovo što ste rekli, e, digitalna tržišta su brza, a pravni postupci su polagani i samo analiza nekog e, dominantnog položaja na tržištu traje mjesecima i može doći do različitih zaključaka, ovisno o tome kako čovjek gleda na svijet. Ne mislite li da bi konačno za digitalni svijet trebali brže postupke tržišnog natjecanja i brže odluke jer e, šest godina kao kod Google je e, veliki e, problem koji je pokazao da se tržište samo razriješilo prije nego što uopće došlo do presude u tom predmetu. Um, pa dvije stvari o tome. Kao što znate, po prvi puta u 20 godina započeli smo s postupkom neposrednih mjera. Naravno nismo donijeli nikakvu odluku jer očekujemo da će se e, tvrtka sama braniti. Drugo, možemo si postaviti pitanje kakvi su nam alati potrebni Neke stvari postoje u Nizozemskoj, neke stvari u Jedinoj kraljevini imaju različite načine organiziranja tržišta. Ako e, tijelo nadležno za tržišno natjecanje uoči e, da nije e, bilo poštenog tržišnog natjecanja. Oni se mogu reorganizirati, ali tada ne kažnjavate ako se ne ustanovi kršenje pravila tržišta. I E, daju se gotovo e, naredbe o tome kako organizirati tržište. a e, može se naravno žaliti pred sudom na tu odluku. A odluke se donošte i za tržišta. U Europi imate natjecanje da biste dobili neko tržište, primjerice kao što je Google dobio za tražilicu i onda zapravo regulirate tržište kao takva tvrtka. Znamo rezultate Google 1, 2 i 3. A sada gospođa Šaldemoze iz IMKA. Gospođo Vestager, Dobar dan. Zaista mi je drago da si tu, Margarete. E, pet godina si ti određivala e, kako treba funkcionirati e, tržišno natjecanje i izvrsno si obavila taj posao. Ovo što si napravila je izvrsno za socijaldemokrate, ali ne bi li nam mogla bolje objasniti što želiš postići za radnike na platformama, hoće li oni imati bolje uvjete rada, e, kako štititi mlade ljude od igara na sreću preko Facebooka. Dakle, zanima me konkretno što namjeravaš napraviti jer je zaista izuzetno važno da znamo što misliš napraviti po tom pitanju. Hvala e, na ovom pitanju. E, e, to je samo primjer na koliko tema ćemo morati raditi u sljedećim godinama i trebamo vidjeti koliko brzo ćemo trebati tako raditi. Mislim da je za velik broj ljudi bio izvor frustracija činjenica da mnoge ljude koje rade putem takvih platformi zapravo imaju grozne uvjete rada. A trenutno proučavamo i pokušavamo procijeniti kako e, možemo primijeniti izuzeća u sadašnjih e, normi i pravila jer e, postoji svojevrsna mm, mini te mini PDV, a s druge strane te osobe koje rade za takve platforme moraju moći imati e, dostojanstvene uvjete rada. Za nas je to zaista veliki prioritet. Shvatili smo naime da nije dovoljno razgovarati s nacionalnim vlastima odgovorim za tržišno natjecanje. Radi se o platformama e, na internetu koji su aktivni u različitim državama i zato se E, sami zaposlenici moraju moći organizirati kako bi se i sami borili za bolje uvjete rada. A što se tiče sadržaja na internetu, kad se govori o ilegalnim sadržajima, to je jedna stvar, a kad se radi o drugačijim sadržajima, to je opet drugčija e, situacija. Dakle, naš pristup mora odgovarati onome o čemu govorimo. Jedan od načina da brzo djelujemo jest i taj da se stvori kodeks ponašanja kako bismo izbjegli ono najgore. Mnoge velike internetske platforme i provajderi podvrgli su se upravo takvim pravilima. Potrebno će nam biti i nove norme na tom planu i moramo vidjeti e, što sve možemo napraviti. Direktiva e, s početka 2000. godina o dakle dodatnim e, raspravama na internetu postoje. Sada dodatno pitanje. prošlo je pet godina i potrošač i europski radnik što on može konkretno izvući iz tvog rada u proteklih pet godina i što možemo tražiti od digitalnog rada. Prvenstveno nadam se da će zahvaliti svojim zastupnicima na sve ono, svemu onome što je napravljeno. Jer naravno kada je netko zastupnik gleda na sve ove stvari drugačije. Međutim, ono što je vrlo važno je da postoje konkretni rezultati. I e, u Europskoj komisiji moramo nastaviti s ovim raspravama i moramo dati vrijednost novim e, zakonima i regulativama. Kod je sve što je novo mora proći kroz različite postupke, zatim procjenu i e, nakon toga rasprava se vodi pred Europskim parlamentom, a nakon toga pred vijećem. Nadam se da će Europski parlament zapravo E, u potpunosti revidirati i ažurirati te norme i to je vrlo važno i važno je da se to provede u svim europskim državama. Zato što zakoni dobro funkcioniraju ako su e, u kombinaciji s drugim postojećim zakonima i to je nešto što moramo procijeniti. Hvala sada gospodin iz imko ja sam sada drugi koji postavlja pitanje na danskom. Evo jedno i za drugoga. U vašim pisanim odgovorima e, govorite da mala i srednja poduzeća predstavljaju okosnicu europskog gospodarstva. 50% europskih poduzeća mala su i srednja poduzeća. Kako ih možemo podržati? Možda da imaju manje pravila i zakona kojih se moraju pridržavati. Kako se može u potpunosti iskoristiti njihov potencijal u digitalno doba? Može li im se olakšati život? moramo reći da se radi o poduzećima koji ne gledaju samo prema Briselu, e, da traže da im mi otvorimo mogućnosti za poduzetništvo. Oni već rade, oni trebaju ići na tržišta koja će rasti kako bi sama ta poduzeća rasla. Moramo dakle e, procijeniti sve norme koje vrijede i za najveća poduzeća i za najmanja poduzeća. A ovaj parlament upravo to radi kod svih zakona koje donosi. Mala i srednja poduzeća brojčano su e, najviše zastupljene u Europskoj uniji. Moramo za njih stvoriti mogućnosti. Primjerice, pristupom na E, javne e, natječaje e, jer kolega sa Bijankovska je upravo radila na tom pitanju da im se omogući u što bolji, boljoj mjeri pristup javnoj nabavi. I tako bi se trebalo iskoristiti za njih po pitanju europske obrane, a plan e, kolegice Bjenkovske je izdvojio za njih i velika sredstva. Sasvim sigurno puno se može za njih napraviti. Ono što je također važno što se može učiniti za njih je organizirati e, obuku i školovanje kako imali kvalificiranu radnu snagu koja često nedostaje tim malim i srednjim poduzećima. Jest da nemamo puno ovlasti u Europi na temelju obuke, ali moramo gledati na koji način jedan tako ključan sektor za zapošljavanje, uključujući i na internetu, e, kako on može imati kvalificiranu radnu snagu, jer nijedno od poduzeća ako nema e, e, odgovarajuću radnu snagu neće moći rasti. Zastupnik Lokegard. Bilo je zanimljivo ovo što ste rekli i važno je pomoći E, poduzećima da e, e, nemaju puno administrativnog opterećenja. Ja sam upravo radio na takvom izvješću i ti aspekti za njih su jako važni. Naime, nije bilo, zahvaljujući novim zakonima, donijeti nova administrativna opterećenja za te tvrtke. Možete li to također zajemčiti i za tvrtke koje posluju na internetu? Da, sasvim sigurno. Potrebno se međutim i kako angažirati. Ranije sam se time bavila kada sam bila odgovorna za tu tematiku u Danskoj. Vrlo je teško smanjiti administrativno opterećenje. Najvažnije, najlakše da se uopće ne nametne takvo administrativno opterećenje. A tek e, kada smo proučimo zapravo zakone, onda e, možemo vidjeti je li moguće sadašnje opterećenje smanjiti. E, možda putem javne nabave koja će ići putem interneta. A što se tiče malih i srednjih poduzeća, treba napraviti više jer e, takvim poduzećima je dosta slušati da se puno radi za njih, a moraju raditi na digitalnim aspektima i istovremeno moraju ispunjavati tko zna koliko formulara. Hvala. zaista se slažem s mandatnim pismom koje ste vi dobili i e, pripremu Europe za digitalno doba. Mi se borimo da imamo mreže koje će imati visoke kapacitete, a Europska unija E, puno je napravila kako bismo imali pristup digitalnoj infrastrukturi. Ali imamo e, mnogo toga što je te infrastrukture koje e, zapravo stvaraju nova područja za tržišno natjecanje. I zapravo mene zanima što ćete napraviti kako bi se nova uska grla spriječila prilikom e, pristupa određenim podacima na internetu. Gospođo Vestager, izvolite. Europa kako pogledate Europu i opće brojke i podatke za Europu, onda je da je u Europi da su svi jako dobro povezani e, putem interneta. Međutim, odete na selo i vidite da situacija nije takva. Trebamo e, neki jaz premostiti koji postoji kod nas. Ponekada u e, našoj fizičkoj infrastrukturi imamo e, ulaz u portale koji e, postoji i koji se pokazao jako značajan. Do ljeta sljedeće godine donijet će se nove e, mogućnosti za poduzeća koja ovise o internetu, koja će znati vrlo transparentno kako su rangirani, iako nemaju neki rang da shvate zašto nemaju. I isto tako napravit ćemo mehanizme gdje kojima se može obratiti da ljudi znaju ako nešto ne funkcionira kako to popraviti. E, zajedno s uredbom e, nedavno je načinjen i observatori jer oni koji su čuvari ulaza u e, portal ne mogu definirati tržišta na način gdje pravila neće biti jednaka za sve. A vidjeli smo u mnogim sudskim postupcima na temelju vezano za tržišno natjecanje, problem je bio kad oni žele da njihovi proizvodi budu na prvom mjestu u jednoj takvoj dominantnoj e, ekonomiji. Dodatno pitanje. Ova, e, e, zapravo vidim razliku između digitalnog tržišta u odnosu na sasvim fizičko tržište. Jasno je da nam je potreban europski industrijski program koji će imati ambiciozne ciljeve, koji će imati vrlo konkretne stavke, kao što smo već napravili primjerice za klimatsku politiku. Trebamo također imati e, tu situaciju u odnosu na cijeli svijet i zato vas želim pitati osjećate li e, potrebu da prilagodite europsku politiku za tržišno natjecanje po pitanju industrijske politike. Među pitanjima vezanim za to kako koristimo pravila jest što Europa radi e, za zaštiti zajedničke interese. Već e, postoje e, takve strukture po pitanju inovacija između određenog broja država i poduzeća na mikroelektronici. A to vrijedi i za ekologiju jer će ove strukture imati nove mikročipove koji će trošiti manje energije. A situacija bi trebala biti takva da će jedan euro uložiti država članica i za svaki takav euro koji uloži država članica 2 do 3 eura uložit će privatno poduzeće. Savez za baterije je također dobar primjer gdje se mi ne fokusiramo na pojedine sektore ili ovu ili onu industriju, već tamo gdje smo ustanovili da postoji pogreška na tržištu i gdje bi jedan vrijednostni lanac e, bio taj koji bi mogao imati za dobrobit industrijsku e, industrijsku politiku. Gospođa Kajli sada. E, hvala e, što ste rekli da želite da Europa bude više konkurentna. A kako možemo početi inovaciju, a istovremeno da izbjegnemo e, preveću e, regulativu? A kada govorite o pojedinim alatima, što imate na umu e, kada o njima govorite? Isto tako recite, nije li sada ključno da nam objasnite što što je sve vezano za e, zloporabu dominantnog e, položaja na tržištu e, kako bi se stvari izmijenile i na temelju već postojećih zakona. Ovo što kažete mislim da je vrlo važno. Moramo definirati što znači ta položaj, jaki položaj na tržištu udio na tržištu i tako dalje kada gledamo klasično na e, tu ekonomiju. Ali ako možete e, prikupiti puno podataka, e, možda nemate veliki promet s vašim e, izvršnim ko, izravnim korisnicima, možda ga imate putem reklamiranja. Moramo zapravo shvatiti na koji način to funkcionira. To smo vidjeli kada smo se bavili pitanjima spajanja poduzeća i vidjelo se kako podaci koriste e, u e, pojedinim e, poslovanju. A isto tako i kako su podaci ključni za razvijenje onoga što radite. To je zaista bitno kad se radi umjetnoj inteligenciji. Ono čime se zaista moramo pozabaviti je što se radi sa svim onim podacima koje su financirani iz javnih sredstava. E, ne smijemo zapravo ići zatim da tamo gdje već nešto postoji se da još i više. Mi u Europi imamo nevjerojatnu količinu podataka. E, imamo super kompjutore i imamo, mislim, sedam ili osam takvih kompjutora koji su zaista e, prvi u svijetu. A zatim programi Galileo i Koperniku su zaista podaci koji su izvrsni poljoprivredni koji se bavi preciznim onom poljoprivredom može na taj način manje koristiti pesticida, ali isto tako to je dobro za sve one e, koji su, koji su platili da se to izradi. Dakle, trebamo svima dati mogućnosti velikima i malima. Dodatno pitanje, spomenuli ste umjetnu inteligenciju. Da li mislite da Europa može postati globalni dionik u razvoju i zapošljavanju tako što će imati e, visoke standarde e, zakonski recimo neke, neki su građani nemaju pristupa odgovarajućoj vrsti osiguranja zbog rangiranja prema umjetnoj inteligenciji. I isto tako sasvim drugo pitanje. E, sami ste rekli da je kvaliteta podataka važnja i da e, znanstvenici nemaju uvijek kvalitetne podatke. E, često nismo svjesni podataka koje se prikupljaju iz naših mikrofona ili pak eh, fotoaparata i to dok ne koristimo te aplikacije. Što treba napraviti u tom smislu? Mislim da ne možemo biti eh, svjetski vođe bez etičkih smjernica. Mislim da ako samo kažemo ne, E, činimo što i radi ostatak svijeta, sve ćemo izgubiti. Znači, prikupimo podatke od svih, bez obzira od kuda su i investiramo sav novac u to. Mislim da ćemo onda to izgubiti. Jer e, umjetna inteligencija koja se stvara treba služiti ljudima. To je drugačija umjetna inteligencija koju mi želimo. Ona koja će služiti jednoj svrhsi ljudima. Recimo ako pogledate u Europi gdje je to moguće u području zdravstva, okolišta, mobilnosti. Znači one stvari koje su nam potrebne da, da izgradimo bolje društvo. No, to se obično smatra nevidljivim, nevidljivom materijalnom imovinom, nevidljivom imovinom, ali Nju treba i zaštititi i e, treba, trebamo izgraditi povjerenje. Naime, e, ljudi moraju znati da je to e, nešto što činimo zapravo za njih u društvu, a ne protiv njih u društvu. To je smisao društva upravo. Hvala, gospođa Scott Kato, Zeleni Ekon, izvolite. Hvala, doista mi je drago što je gospođa Ursula von der Leyen, von der Leyen predložila e, Europski zeleni dilu prvih sto dana. Moramo osigurati da naša pravila tržišnog natjecanja podupiru, a ne priječe ključne investicije za klimu. I drago mi je što vaš tim upravo gleda smjernice za državnu potporu u, smjeru, u sektoru energetike. No kako e, ćete poduprijeti ono što ste e, nazvali u svojem dopisu o misiji E, upravo e, ovim ciljevima e, usklađenja industrije za klimatske promjene i kako će ove dolazeće drugačije smjernice za državnu potporu u području energetike ići u tom smjeru i mislite li proširiti potporu, e, potpore za okoliš u okviru e, uredbe o skupnim izuzećima. Gospođo Festager. Uh, da, upravo ste. E, upravo smo krenuli prvo ovaj, provjeru prikladnosti zakonodavstva fitness čeka, zatim ćemo revidirati cijeli niz naših smjernica no, e, jedna stvar e, je e, na samom početku cijelog rada, a to su smjernice za sustav trgovanja emisijama, ETS sustav u Europi, a to je zato što želimo biti spremni za početak novog razdoblja trgovanja. Tako da moramo biti svjesni da ćemo pokrenuti javne konzultacije o tom pitanju u vrlo skorom razdoblju. I ovdje nam je cilj osigurati da što je manje moguće e, sektora može primati kompenzaciju za izravne ili neizravne troškove ovih emisijskih e, e, jedinica koje moraju kupiti kako bi mogli imati emisije. Znači, naravno, to će trebati E, raspraviti kako bi se ta popis mogao ograničiti što je više moguće, ali to ćemo onda još pogledati u svezi sa e, porezom na ugljik, e, odnosno poravnanjem poreza na ugljik na granici, ove carbon border tax, kako bi se spriječilo izmještanje ugljika i stjecanje ugljika, ali tu ćemo trebati brzo djelovati. A što se ostatka paketa tiče, zelene ideje će biti svakako i dio e, naših e, razmišljanja, ali ono što treba uzeti u obzir je da mi ne dajemo državnu potporu, državnu potporu daju države, a mi samo provjeravamo da kada se dodjeljuje državna potpora da ne ide na oštrb tržišnog natjecanja, da ne stvara narušavanje e, i smjernice za državnu potporu dio su cijelog ovog zelenog sporazuma Green Deala. A što se tiče aerodroma, kao što ste sami rekli, upravo smo proširili uredbu o skupnim izuzećima za mala i srednja zračna luka kako bi bila uključena u to i sve dok države članice smatraju da je to potrebno e, iz razloga konektivnosti, one će ondje ostati obuhvaćene. Hvala, dodatno pitanje. Znači, ovaj prelaz na zeleno gospodarstvo zahtijevati će puno javnih potpora za održive aktivnosti. No, od početka financijske krize bankovni sektor dobio je 650 milijardi eura državne potpore u vidu kapitalnih injekcija za neke upitne eh, eh, slučajeve spašavanja. Hoćete li ići na reviziju E, bankovne komunikacije iz 2013. kako bi se uskladila sa okvirom za spašavanje, kako bi se osigurao novac e, da, da e, novac za zeleni dio, za zeleni sporazum neće ići u spašavanje propalih bankovnih institucija. Hvala. There uh, Dakle, postoji još jedna nova tendencija, a to je da sve manje i manje banaka zapada u poteškoće, što je dobro. No, vidimo također i da raste i ovaj apetit zemalja članica da idu u sheme koje neće uključivati bilo kakvu potporu, nego su u skladu s tržištem i sa investicijskim ponašanjem, što je vrlo e, dobro mm, i za uklanjanje nekih portfelja sa lošim kreditima e, u nizu zemalja članica. Tako da vidimo da je komunikacija o bankama još uvijek u brojnim područjima prikladna svojoj svrsi i da će uvijek postojati jedan e, element e, kontrole državnih potpora, čak i kada se uspostavi puna bankovna unija. Tako da pazimo da ne pretjeramo i ne brzamo s time jer vidimo da financijska kriza još e, ima određenu ulogu recimo kod neotplativih kredita. No, pa smo i oprezni malo. No, ono što, što vidimo kod E, rada na državnim potporama je da se doista investira u obnovljive izvore energije. Da, ima ovaj mehanizam kapaciteta, no postoji i svrha za investiranje u velikoj skali u, e, u, u e, obnovljive izvore energije. Hvala, gospodin Žuvan iz kluba IDE. Čestitam vam, gospođo Vestager, na ovome što ste radili do sada kao pjeverenica. I jedno pitanje vezano za vaše pisane odgovore. S puno uvjerenja izražavate e, vjeru u jedinstveno tržište. E, međutim, Europa nije dovoljno napredovala po pitanju e, umjetne inteligencije i trgovine na internetu. A isto tako, E, nikada e, nitko nije nadoknadio kada je kaskao za nečim ako nije uzveo protekcionističke mreže. Što vi namjeravate napraviti na temelju digitalnog i e, umjetne inteligencije, a da se istovremeno ne dovede u pitanje dogma slobodne trgovinske razmjene? I li da ne postupimo kao što to sada rade e, naši rivali iz Kine ili Rusije. Gospođa Vestager, izvolite. Jedan od razloga rasta poduzeća upravo zato što mogu trgovati i mislim da i vaše pitanje obuhvaća saznanje da je većina e, trgovine u Europskoj uniji unutar e, zemalja unutar Europske unije između zemalja članica, čak dvije trećine. Dakle, kako bismo e, uhvatili korak, da, postoji jedan cijeli niz razlika. Naime, postoji jedan indeks digitaliziranosti zemalja članica. Četiri najdigitaliziranije zemlje članice su na istoj razini kao i Južna Koreja a najmanje digitalizirane zemlje članice su recimo na razini Rusije. Tako da svakako postoji prostor za nadoknađivanje i tako da e, postoji i ova nužnost umrežavanja zemalja članica i agencije u zemaljim članicama, ali e, i pitanje investicija. Nekada ne cijenimo dovoljno europsku snagu, jer u digitalnom sektoru B2B, business to business, vidimo ovaj e, uzorak da E, recimo privatni potrošač koji uži e, e, društvene medije i tako dalje se ponaša drugačije od poslovnih subjekata u međusobnom poslovanju. Tako da postoji tu još određeni prostor ne samo za nadoknadu nego i za razvoj u području umjetne inteligencije u kvantumskom kompjuter, kompjuterima i tako dalje. Tako da vas pozivam da nam pomognete da donesemo proračun kako ne bismo u tim ključnim područjima za investicije izgubili vrijeme. Hvala, dodatno pitanje. Ako mi dopustite, malo ću proširiti područje našeg grada danas poslije podne. U određenom smislu mislim da je borba za e, digitalno zapravo ona koja pripada prošlosti, a mi se sada u budućnosti sve više trebamo boriti za e, gospodarenje svim onim što je živim i e, po pitanju također što se radi sa životinskim životinjama vezanom za biotehnologijom što znači da moramo raditi interdisciplinarno i među različitim sektorima. Zato me zanima da li ste vi u vašoj budućoj komisiji razmislili o tome kako e, postupiti, kakve te strategije primjenjivati i ako jeste, na koji način? Gospođo Vestager, u tome ću se u velikoj e, mjeri osloniti na svoju buduću kolegicu Marijanu Kapilo koja će, e, nadamo se, biti zadužena za, nadamo se, golemi istraživački program Obzor Europa. Svakako će biti jedan od programa koji će dati odgovor na vaše pitanje jer to je golemi europski, europska investicija u istraživanje i razvoj. I upravo ono što tražite, dakle, ova, e, ova interdisciplinarni projekti jedna su stvari ko, od stvari koje se može tu financirati jer e, u obzoru e, Europa testira se novi pristup, znači umjesto puno e, malih pojedinačnih napora budu veći programirani napori i aktivnosti tako da, ne, da se ne kreće posuda od početka i za pojedinačno, nego da se na neki način E, podupire e, jedan kontinuirani razvoj u, e, i potreba u znanstvenoj zajednici. Gospodin Tosenovski za ITRE, ECR. Hvala. Ja ću govoriti češki. Zahvaljujem. Gospođo Vestager, u skoroj budućnosti, kao dio obzora 2020. raditi se odabir centrala, središta e, uspješnosti za umjetnu inteligenciju. To će biti važno imati pravu u zemljopisnu ravnotežu i osigurati da zemlje dilje e, Europske unije budu uključene, uključujući one u srednjoj i istočnoj Europi. Recimo, ja znam i da postoji recimo jedna dobra češka institucija koja bi ovdje bila, no kako ćete osigurati da potencijal umjetne inteligencije kao i potencijal investicija u ovom području bude iskorišten diljem Europske unije. Tako da diljem Europske unije možemo na najbolji mogući način iskoristiti ovaj novi fenomen ne samo u nekim zemljama, centrima i regijama. Svakako moramo održati razinu odličnosti i znanstvene odličnosti u tom pogledu. Gospođo Vestager, izvolite. to je također jedna od stvari koja i mene e, muči, dakle da se svi moraju uključiti u ovaj e, razvoj. Jer to je važno da umjetna inteligencija ne bude pristrana što se tiče roda, nego je važno da ni geografski ne bude pristrana. A obzirom da govorimo različite jezike, imamo različite kulture i različite pristupe, važno je da se međusobno nađemo u tom razvoju. I mislim da e, moji kolege povjerenici u ovoj komisiji su imali i odlično, odličnih ideja u tom pogledu, a neke od njih, koje ću ovdje spomenuti, je ova mreža inovacijskih centara, jer to će omogućiti ljudima iz različitih dijelova Unije da sudjeluju u zajedničkim projektima. Znači, ne samo zasebno ovo sveučilište ili ono, nego pojedinci ljudi koji sami mogu biti dio znanstvenog projekta, ali iz različitih dijelova Unije. Naravno ovdje e, naravno ulazi malo u odgovornosti, e, područje odgovornosti Marije Gabler, ali svakako znadete da to mora biti dio toga i drago mi je što ste istovremeno reći da odličnost mora biti pokretač, ali svakako e, u svakom slučaju moramo jedno i drugo nekako obuhvatiti. Dodatno pitanje. Hvala na odgovoru na prvo pitanje. E, doista e, hvala vam na tome što ste rekli. Drugo, prvih e, stotinu dana, nije li to preambiciozni plan i program, vremenski okvir za ovaj program? Znači, vi ste rekli široke konzultacije i tako dalje. Za to će trebati puno vremena i energije i to je također jedno toliko sveobuhvatno pitanje, toliko važno za budućnost. Ako bi Europa trebala voditi umjetnu inteligenciji, ne možemo si priuštiti preregulaciju i pretjerani administrativni teret ako želimo privući investicije. Naš bi klub bio više zainteresiran e, ili za to da se možda ne juri previše u to. Pitam se nije li sto dana možda preambiciozno. Pa to je svakako jako ambiciozno. I jedna od stvari ovdje je da ako želimo izgraditi povjerenje, moramo slušati. Ne možemo reći, pa imamo ideju, morat će se sama dogoditi. Ne, nego ljude treba slušati koji će tu biti pravi pristup. Također, E, ako tu treba gledati na ravnotežu. Kad razvijete nešto novo, treba paziti da se tu ne ide u pretjeranu regulaciju. To je bio i e, ovaj pristup platforme prema poslovnoj regulaciji. Znači, a onda je observatorij stvoren sa strane, znači ustaje taj minimalni zakonski okvir, kako bi se dobila potrebna fleksibilnost da se kasnije možda e, uključi. A kako bismo ispunili ove ambicije, po mom mišljenju, e, Mnogi e, su poslovni subjekti e, pristali e, slijediti smjernice recimo stvaranja umjetne inteligencije koje se može vjerovati, ali treba također i brzo slušati, ali također trebamo razgovarati sa brojnim različitim dionicima kako bismo ovo napravili na ispravan način. No to jedno odražava činjenicu da nam je doista ovo hitno sada. Naša strategija umjetne inteligencije mora krenuti, a svi ovi prilozi biti će njezin dio. Hvala, gospođa Kokalari. EPP e IMKO. Hvala. E, e, gospođa Vestager, doista trebamo ukloniti prepreke za dobro funkcionirajuće jedinstveno tržište u digitalno doba. Jedinstveni propisi doista bi omogućili europskim europskim upovima platformama i digitalnim uslugama da rastu, razvijaju se i krenu globalno tržišno natjecanje, posebice sa Amerikom i Kinom. E, vi ste rekli da ste za to da se dovrši e, e, zakon o digitalnim uslugama kao i propisi za platforme. Hoćete li predložiti nove propise za platforme, za njihovu odgovornost, a kako ćete i osigurati da će oni biti proporcionalni i osigurati slobodu pružanja usluga? Hoćete li ići u izmjenu postupaka o obavijesti i skidanju s popista i također kako ćete osigurati da novi propisi koji sprečavaju obmanu korisnika budu učinkoviti, ali da omogućuju poslovanje platformama i dalje. Hvala. Hvala. Dakle, prva stvar je treba dobro pogledati što već imamo. Jer kod niza proizvoda koji su uključili e, umjetnu inteligenciju, e, niz propisa biti će primjenjivi na njih. E, znači, propisi o sigurnosti, da se nešto ne zapali, da ne ispušta neke plinove, da nije opasno po i tako dalje. Tako da već postoji cijeli niz postojećih zakonodavnih akata koji su ovdje korisni, ali ono što je važno je da ne idemo u predu apsolutno svega, nego da to radimo u slojevima kao kolač i da u tom procesu, u procesu ne ugušimo inicijativu i rast. A e, druga stvar svakako je e, e, pristup u vaša tri odbora. Recimo, šta ćemo sa direktivom o e-poslovanju? To je stara direktiva, no ako se krene u reviziju ove direktive, doći će do nekih rasprava koje će se voditi o načelima, jer naravno govorit će se o slobodi pružanja usluga i naravno koje su odgovornosti ako pružate neku uslugu svojim e, klijentima kupcima. Dakle, biti će to vrlo bitne e, na način rasprave i kao i ona o e, direktivi o autorskim pravima, a još nismo ni u punoj primjeni istoga. Tako da je važno dobro pogledati kako ćemo najučinkovitije postići cilj proizvoda kojima možemo vjerovati da budemo zaštiteni u našoj privatnosti, a prije nego što krenemo u pokretanje niza novih zakonodavnih akata. Znači da znamo što točno želimo postići, jer u pravu ste kad ukazujete da treba postojati ravnoteža između učinkovitosti u zaštiti potrošača, a istovremeno da treba postojati prostor za inovaciju za proizvode koje još ne poznajemo, koji će tek doći. Dakle, to ona ravnoteža koju će trebati uspostaviti. Hvala, dodatno pitanje, izvolite. Čekamo da govornica uključi mikrofon. Um, Ako zakon o digitalnim uslugama bude uključivao i usluge koje omogućuje umjetna inteligencija. Hoćemo li imati neki europski pristup umjetnoj inteligenciji i e, hoće li to biti uredba ili direktiva, budući da nam je potrebna visoka razina usklađenosti u interesu jedinstvenog tržišta. Mogu reći da još ne znam odgovor na neka od vaših pitanja, e, niti koji bi odabir bio bolji, uredba ili direktiva. Umjetna inteligencija je već ugrađena u proizvode i upravo zato se pojavljuju ovakva pitanja. Sam proizvod po sebi, recimo da je to hladnjak. Već e, imamo uredbu koja to uređuje koja e, osigurava sigurnost tog proizvoda. Međutim, odnosno njegovu sigurnu uporabu. Ali sada imamo novu situaciju s umjetnom inteligencijom, dakle vi, to je e, vaš preferentni odabir. Nije odabir nekog drugoga, još ne znamo kako ćemo s tim postupati. Bude li to uredba, moramo biti sigurni da je uredba potrebna i moramo znati što želimo time postići. Ja želim postići da to bude proizvod koji je siguran za uporabu, e, da korisnici budu sigurni. Hvala lijepa. Evo dalje predsjeda Imko, gospođa De Suter. Stefani Jonkurtan Rinju je sljedeća. Hvala. E, povjerenice i kandidatkine za predsjednice, dakle, e, poput e, mnogih iz poznatih serija, nadam se iskreno da će svi reći jako ste voljeli sezonu 1 Margarete Vestager, a obožavat ćete sezonu 2. Vi ste mnogo toga zapravo napravili na vrlo praktičan način i velike tehnološke tvrtke sada e, moraju plaćati e, sankcije, ali to se u konačnici odražava na potrošače. I što mislite kako se može nešto e, učiniti i što da li ćete neke stvari prestati koristiti i što se može napraviti isto tako da europske tvrtke budu među najboljima u svijetu, da budu među prvih deset jer oni nisu na tom postupku i isto tako što ćete napraviti da imamo bolje i zdravije tržišno natjecanje koje će biti na korist potrošačima i svima općenito. Dakle, evo, rekli ste i spomenuli ste i serije. E, vrlo često se pređe preko broja dva koji je težak na 2,5 ili tri. Dakle, evo druga sezona evo, e, serije koju ste spomenuli. Novčane kazne nisu dovoljne, niti one puno postižu, postižu u mijenjanju Ponašanje i postupanja. Dakle, treba se promijeniti način postupanja i vratiti se na prethodno postupanje. Trebamo i snažnije e, korektive e, i ako pogledamo e, slučaj ili predmet Google Absence i reklamiranje. Oni su prestali tako postupati pred dvije godine. I e, što možemo mi činiti? Mi trebamo birati korektive koji su daleko sežniji. Imamo takav instrument u pripremi, a e, on je doista daleko sežan i E, vrlo je teško i doista je u određenoj mjeri i e, miješanje u stvari tvrtke ako im kažete morate jedan dio tvrtke raspustiti. Mene e, će uvijek zanimati što još možemo učiniti u predmetima koji uključuju tržišno natjecanje. Ne samo natjecanje na tržištu, nego natjecanje za tržište jer ako vi e, pobjedite u natjecanju za tržište, onda ste vi taj koji će određivati pravila za to tržište. I sigurno je to pitanje koje ćemo mi morati rješavati budući da se bavimo tržišnim natjecanjem. Izvolite. Pitanje. E, s obzirom na e, mnoge stvari koje su igri u razvoju društva, klimatskim promjenama i tako dalje, moramo puno toga napraviti i manje raditi razvojeno, već imati veću spregu s drugim politikama Europske unije kako bismo omogućili da se jave velika europska e, poduzeća. Spomenuli ste baterije. Što će se napraviti da bi se podstaklo europske tvrtke da budu inovativne, naročito preko ovakvih e, organiziranja međusobnih, kako je bilo više, što više takvih projekata poput ovih za baterije. Najbolje da bi se omogućilo projekte zajedničkog europskog interesa je da e, koristimo pravila koja imamo. Što se baterija tiče, mi smo puno naučili, ali i države članice su puno naučile i e, nije lako provesti te projekte. To je vrlo složeno i pogledate li e, što radimo u pogledu baterije, to ide od sirovine do blokova, do recikliranja inovira se čitav lanac vrijednosti u tom sektoru što je jako složeno. Korištenjem pojedinih alata postajemo sve bolji i umješniji u tome i to želim postići jer imamo dosta e, e, zajedničkih projekata, projekata zajedničkog europskog interesa i što se tiče ovih vodećih deset, pogledate li tko je to bio pred deset godina, vidjet ćete da je jedina evropska tvrtka bio, bio nizozemski Shell, dakle fosilna goriva. Ostalo su isto tako bile e, naftne, odnosno bankarske tvrtke. Ako sad pogledate e, koje su tvrtke najvažnije za ozelenjivanje našeg gospodarstva, vidjet ćete da su to evropske tvrtke, jer to želimo postići i to želimo postići i osobito u e, odnosima e, business to business. Gospodin Tenant je sljedeći e, i treba. Vi ste e, napisali jedan tekst o misiji. Koordinirat ćete rad na digitalnom oporezivanju da bi se našao e, konsenzus i postigao konsenzus na međunarodnoj razini do 2020. Mislim da će porezi po definiciji e, narušavati tržišnu utakmicu i e, pogotovo porezi za digitalno gospodarstvo. Zanima me kojeg će oblika biti i kakvi će to biti porezi. A i što je s Ujedinjenom kraljevinom nakon Brexita e, i e, hoće li to možda značiti, s obzirom na to da će oni biti izuzeti od tih poreza, da će posao odlaziti njima. Gospođo Vestager, izvolite. Unutar OECD-a se odvija proces koji bi trebao omogućiti globalni sporazum. Neki od prijedloga OECD-a, neki od nacrta su veoma nalik na ono što smo i mi e, u Europi e, predlagali e, za kao porez za digitalne usluge. Još ne znam kakav će biti ishod, ali se nadam da će raditi brzo, jer e, za globalni konsenzus trebate prijedloge o kojima možete raspravljati. I jer e, zapravo radi se o tome da želite osigurati da tamo gdje e, plaćate porez na dobit, da plaćate i ostale poreze, da tamo gdje poslujete plaćate porez. I to želimo postići jer će zapravo e, nam se u protivnom dogoditi da će e, tvrtke odlaziti tamo gdje i nema mjesta za sjedišta nego samo za poštanski sandučić. E, dakle virtualne kompanije. A nadamo se da će Ujedinjena kraljevina biti dio tog globalnog konsenzusa. Gospodine Tenant, izvolite. Hvala lijepa. Hvala Bogu što mi e, izlazimo iz e, ovog političkog projekta, jer upravo ovako oporezivanje predstavlja ono što je loše u tom projektu. I za mene je neprihvatljivo e, da se razrezuju porezi, a bez e, prave i e, zastupljenosti. Za mene ovo predstavlja mogućnost boljeg predstavljanja ljudi i donošenja odluka i u svakom slučaju nastavite vi svoj posao, ali Ujedinjena kraljevina u tome sudjelovati neće. Ne slažem se s vama, ali hvala vam na dobrim željama. Sljedeća je za SND Ekon Evelin Regnije. Ja se vraćam na tržišnu utakmicu. Rekli ste u uvodu da u provedbi planirate izmjene, ali ne u samoj uredbi. Na koji način ćete mijenjati pogotovo u pogledu eh, dominantnih eh, tržišnih eh, aktera i e, na koji način će se to odražavati na socijalne doprinose tvrtki koje djeluju na e, nacionalnom tržištu. Hoćete li se baviti tim novim e, problematičnim oblikom natjecanja? Hoćete li dampinške prakse oporezivati? Hoćete li i druge pravne akte e, zapravo koristiti protiv narušavanja tržišne utakmice. Ovo pitanje je dobra ilustracija e, ograničenja koje imamo za provođenje pravila o e, tržišnoj utakmici, a osim toga i za tržište rada. Vi ste E, govorili o socijalnim doprinosima, odnosno nejednakim uplatama i da će drugi e, zapravo onda morati subvencionirati zapošljavanje i tako dalje. Ja mislim da to tržišna utakmica ne može razriješiti i e, da trebamo ili nacionalne ili europske zakone o tržištu rada. I ako radite na istom mjestu, isti posao, trebalo bi imati istu plaću. Ali naravno postoje načini da se to načelo zaobiđe, odnosno e, pojedini elementi koji vas, koji vas čine e, konkurentnim ili ne. I vrlo rado ću nastavljati raspravljati sa kolegama čije je to izravna odgovornost. Sljedeće pitanje. Vi ste e, bili e, spomenuli javni CBCR i zanima me što ćete vi učiniti da se on usvoji i jeste li predani postizanju minimalne europske stope e, poreza na e, tvrtke i e, hoćete li vi e, reći slično kao spomenuti, uvodno spomenuti danski kolege samo preko mene mrtve. Nije se radilo o danskim kolegama, ali Što se poreza tiče, po mom iskustvu, stvari se odvijaju sporo, ali napreduju. imamo e, dosta e, odluka e, i države članice i tvrtke prihvaćaju smjernice i mi pokušavamo tumačiti i u poreznim upravama e, na koji način bi to trebalo e, tumačiti e, i u tom smislu možemo pomoći. Mislim da to neće dovesti do porezne pravde, ali kombinacija E, izvještavanja, javnog izvještavanja po državama članicama i nadam se da će države članice to pokušati postići. Zatim minimalna e, korporativna oporezivanja i e, porezna osnovica minimalno takvo oporezivanja Eto, te tri stvari kombinirano bi je uspjeti. Gospođa Anđelika Nibler, EPP e Juri. Hvala predsjednice, e, gospođa Festager, ovdje sam. Već ste e, na ranijem saslušanju govorili o autorskim pravima kratko i znadete da smo mi u Europskom parlamentu radili na reformi autorskih prava više godina, da smo to na kraju usvojili e, u proljeće i da ova tema copyright, odnosno autorskih prava bila vrlo kontroverzna i puno se raspravila. Koje je vaše o, osobno mišljenje o reformi autorskih prava i onome što je parlament donio. Drugo, hoćete li se pobrinuti da direktiva i u provedbi e, u zemljama članicama ne bude nimalo razvodnjena i koje će ova reforma imati utjecaj i na novi zakon o digitalnim uslugama. Znači kako ćete povezati E, zakon digitalnim uslugama s onime što smo napravili u izmjeni autorskih prava. Naime, vi ste sada nadležni za koordinaciju ovdje i ovdje u području digitalnih usluga e, će trebati osigurati jamstvo digitalnih e, platforma za digitalne usluge i digitalne proizvode. Hvala. Evo, gospođo Vestager, izvolite. Ja nisam izravno bila zadužena za to, ali sam pratila raspravu i smatram da je bila vrlo snažna. E, da, e, osjetile su se podjele, ali je bilo jasno da je trebalo postići ravnotežu kako je potrebna za bilo kakvu uredbu. I mogu reći da sam vrlo zadovoljna s ishodom i da sad oni koji imaju autorska prava e, mogu dobiti naknadu. Toliko je doista umjetnika koji su samozaposleni, a imaju doista e, velikih financijskih teškoća jer dobivaju iznimno malo za svoj rad. Jer e, tu su razni autori, novinari, pjevači, e, glazbenici i tako dalje. Meni je iznimno drago da smo postigli kompromis i Mislim da će ova sljedeća komisija dati smjernice za koherentnu nacionalnu primjenu i provedbu i to će i samo po sebi biti teško jer vjerojatno je da će se vratiti neke od podjela i rasprava koje su razriješene kompromisom. Mislim da ovo pitanje ne bi trebalo ponovno otvarati u e, barem domeni e, zakona o digitalnim uslugama jer e, imamo sada sigurnost da će postojati naknada. Hvala. A sad još jedno pitanje, recimo za izvještavanje o sportskim rezultatima na interesu. Naime, na, interesu, na internetu se često eh, uživo prenose ilegalno sportske utakmice. Također eh, ste vi također nešto rekli o tom ilegalnom prenosu. Sada pitam, hoćete li se vi držati to, te izjave i E, baviti se ovim problemom, odnosno konkretno pitanje što mislite, e, što se može učiniti, što ćete vi učiniti da se zaustave ovakav ilegalni live streaming, ilegalni prenos sportskih utakmica? Ja sam baš mislila da sam se dobro pripremila, ali nisam se pripremila za ovo pitanje uopće. Ja razumijem da je to važno pitanje. Velika sredstva odlaze u live streaming e, ilegalno, a naravno vi to ne želite ilegalno gledati. Pogotovo ako se ulaže e, u to, ali nisam se e, do sad bavila ilegalnom ili nelegalnom stranom tog pitanja. Hvala lijepa. A sada gospođa Kornelija Ernst, klub zastupnika GUE. Izvolite. Gospođa Festager, e, hvala vam e, i lijepo je što ste ponovno pred nama. U svojim ste odgovorima puno o tome govorili da je tržno natjecanje jedan e, važan instrument za stvaranje i održavanje radnih mjesta, također za borbu protiv klimatskih promjena. I mi također to mislimo, no ipak postoje regije koje uopće nisu konkurentne i kod nas u Njemačkoj, ja dolazim u jednom takvoj regiji gdje imamo apsolutno strukturno slabe regije i Također neke su strukturnim promjenama, na primjer e, ugljenske regije, na primjer koje žele izaći iz e, poslovanja s ugljenom. Znači šta je onda tu sa tržišnom utakmicom i natjecanjem, e, je li, on dovoljna, je li ona dovoljna sama po sebi? I moje pitanje je kakva ulogu ima slobodna tržišna natjecanja za takve regije, kako, će se, kako bi se one mogle pravedno i ravnomjerno razviti kako se u njih ne bi vratili vukovi i medvjedi nego da bi se i ljudi vratili tamo i recimo bili se moglo i njima pomoći a da se pritom s druge strane očuva e, slobodna tržišna utakmica. Hvala gospođo Festager. Kao što ste i rekli, mislim da e, ovo što ste rekli jest dio odgovor, ali postoje i ograničenja. Ako se cijela jedna regija nalazi u fazi tranzicije, treba ulagati i to prvenstveno u ljude. Ljudima treba dati mogućnost da imaju dovoljne kvalifikacije, da poboljšaju postojeće kvalifikacije i da e, se obuče za one poslove koji su potrebni u e, toj e, regiji. E, imam dobro mišljenje o fondu za prilagodbu globalizaciji. Zatim e, imam dobro mišljenje o pomoći za e, regije gdje se zatvaraju ugljenokopi i potrebno je ljudima omogućiti da otvore nove tvrtke i nova radna mjesta. Što se pomoći koje dajemo i potpora postoji možda rizik da se neka tvrtka delokalizira izvan Europske unije. Tada im se možda može dati e, pomoć e, i podsticaj da se oni nastane u jednoj takvoj europskoj regiji koja je slabija. U svakom slučaju treba stvoriti ljudima preduvjete da tamo žive jer ako nema poduzeća, ako nema mogućnosti za promet, onda se ništa neće napraviti. A tako što može se naravno napraviti samo u dogovoru s državama članicama, sa, s regijom i onda da se na najbolji mogući način iskoristi one prednosti koje daje Europa. No, nadalje, kod e, ovih strukturno slabih regija, upravo ste i vi rekli, potrebna nam je europska industrijska strategija. To je potrebno. No, što treba drugačije učiniti? Neke stvari ste naveli, no to još uvijek nije strategija. To su samo pojedinačne sastavnice takve strategije. No, e, što bi takva jedna europska industrijska strategija trebala uzeti u obzir? Jer e, E, te regije sa sredstvima kakve su imali do sada mogu se poticati samo u ograničenoj mjeri, a sada smo došli do točke kada se moramo odlučiti kako ćemo dalje, a e, mislim da bi bilo dobro govoriti o novoj strategiji i koje bi bile točke i stvari koje bi vi smatrali da je nužno unijeti u nju. Hvala. Well, you have to, to me for not being... Oprostite što neću biti dovoljno E, specifična u mojim odgovorima, to priznajem. Prva stvar e, je, e, morate osigurati da ta strategija ne postoji samo za velike tvrtke, jer Europa se nas sastoji samo od velikih tvrtki. Velik broj njih su male poduzeća i mnogi od njih imaju podizvođače i više od jednog podizvođača. To je tipično za europsku poduzeća. Dakle, to mora biti primjenjivo na sve. Drugo, to sve treba biti dio zelenog plana. Ne možemo imati industrijsku strategiju koja ne uzima u obzir ozelenjavanje našeg gospodarstva i e, želju da budemo kontinent s neutralnom emisijom ugljika. Dakle, sve je to dio e, iste stvari. Treba također vidjeti kome e, se izdvajaju, za koga se izdvajaju sredstva. Treba ulagati u lanac vrijednosti za sektore koje će prosperirati. Tako postoji i klaster za mikroelektroniku u Europi koji je vrlo dobar primjer toga gdje se tvrtke ujedinju da proizvode mikroelektroniku koja će biti korisni za čitav sektora. Na taj način omogućit će jednom industrijskom sektoru da e, nađe novi uzlet. A sada pitanje Tima Velkena iz odbora Juri, inače član kluba sid e. Gospođo Vestager, vi ćete biti zaduženi zato da Europa bude e, spremna za digitalno doba i za umjetnu inteligenciju. E, problemi su vezani za to koje se moraju riješiti i tako treba posticati razvoj tehnologija umjetne inteligencije. Sada e, Zakonski instrumenti koji o tome e, govore su uredba o zaštiti podataka i uredba o privatnosti. Hoće li se u potpunosti zajamčiti temeljna prava zaštićenost podataka, nediskriminacija i zaštita privatnosti? Treba će također poštovati humane aspekte i e, etička načela. Hoće na koji način ćete vi e, postići da Europa za digitalno doba ne podriva postojeće zakone, već da, to da ih iskoristi kao komparativnu prednost. E, drago mi je način na koji ste počeli pitanje na koji ste ga završili ali jedini način da uspijemo jest da izgradimo umjetnu inteligenciju u koju možemo imati povjerenja. Dakle, umjetna inteligencija koja će se temeljiti na e, e, zaštiti podataka i ljudskih prava. Dakle, moramo imati povjerenje u tu tehnologiju i u protivnom će društvo reći da nam takva tehnologija nije potrebna, što je bilo šteta jer potencijala ima u zdravlju, u borbi protiv klimatskih promjena digitalne tehnologije i a umjetna inteligencija tu mogu dati ogroman doprinos. Mi smo za početak izradili smjernice o tome kako izraditi umjetnu inteligenciju kojoj možemo imati povjerenje. Moramo imati i programe procjene takvih e, tehnologija, a poduzeća sada e, se obvezuju da će to napraviti. To dakle nije nešto što je abstraktno, već se u stvarnosti koristi. Poduzeća kažu želim razvijati umjetnu inteligenciju i dat ću vam povratnu informaciju o tome kako to radim. Potrebno je naravno regulirati sve te tehnologije, međutim te tehnologije trebaju nam dati više, a ne oduzeti eh, mnogo toga. Mi možda nemamo E, ni sve podatke koje smo prikupili jer poštujemo ljude, nemam, nismo u to uložili sav novac koji je moguć, ali e, sve ovo temelji se na našim e, osnovnim vrijednostima. Gospodine Volken, dopunsko pitanje. Mislim da se slažemo da je od ključnog značaja u digitalnom dobu da pojedinac može vladati o tome što će se raditi sa svojom privatnošću, da to ne bude čista komercijalna roba. E, treba nam e, direktiva koje će e, se spriječiti da ljudi budu pod utjecajem nečega na što nisu pristali. A poslovni modeli sada su jako usmjereni na reklame ne možemo čekati nužno na to da tržište odgovori na tu situaciju kao što ste ranije rekli. Prema tome, zanima me e, na koji način mislim da treba postaviti sporazum o jako potrebnoj direktivi o e-privatnosti. Nadovezujem se i na pitanje gospođe Nibler e, koja je govorila o poduzećima i kako ćete omogućiti e, da oni e, ne predstavljaju probleme. Ovo e, posljednje pitanje je nešto o čemu se treba puno raditi i komisija i države članice i parlament će sigurno na tome puno raditi kako bi se sve što je vezano za autorska prava rješavalo na isti način u državama članicama, ne da postoji jedna inačica e, u jednoj zemlji, a druga u drugoj zemlji. I ako nismo zadovoljni, moramo se vratiti ponovno na tu raspravu, jer to je s jedne strane e, ravnoteža između slobode govora, s druge strane zaštita prava ljudi. To se mora riješiti. Kao što imamo temeljne vrijednosti, tako imamo i temeljne rasprave, jer uvijek treba odrediti pravu mjeru. Dijelim e, vaše mišljenje da treba što prije usvojiti direktivu o privatnosti. Ne znam što je sada blokira, ali u svakom slučaju ona će e, biti, e, to će biti prioritet, moramo to usvojiti. Ono što se nadam jest da nećemo stalno decentralizirati stvari prema pojedincima i građanima reći ovo su vaša prava, a onda posebno kako ih treba provesti. Ja kao građanka znam da imam e, prava, onda moram čitati ne znam koliko stranica ne i onda ako nisam preumorna čitam dalje, ako ne jednostavno potpišem. Ljudi moraju više e, e, kontrolirati stvari. Gospodin Buselager iz Zelenih. Gospođo Vestager, govorili ste o industrijskoj strategiji i zato me zanima u vašem prethodnom mandatu e, bili ste protiv europskih pravila vezana za spajanje poduzeća i htjeli se stvoriti velike europske tvrtke. Podržali smo vas kako bi se zaštitila decentralizacija i ta vrsta dinamike među velikim i malim poduzećima. Međutim, nije mi jasno što ste mislili, citiram, da se trebaju stvoriti instrumenti i na unutarnjem tržištu i na globalnom tržištu. I isto tako da pojasnite definiciju tržišta. Biste li sada preispitali definiciju e, tržišta, primjerice e, na e, slučaju pokušaja spajanja Simensa i Alstoma? Govorite o ubojstvu Simensa i Alstoma spajanja Siemensa i Alstoma. To su dve velike europske tvrtke koje su se htjele spojiti. Međutim, mi nismo mogli riješiti probleme vezano za e, tržišno natjecanje koje smo imali. Ne kad se radilo u lokomotivama, niti u podzemnim željeznicama, već na nekim vrlo specifičnim aspektima signalizacije vrlo vlakova. Kada procjenjujemo situaciju na tržištu, onda se pitamo može li se nekome okrenuti e, kupac na tržištu ako e, ta dva spojena poduzeća nemaju niti dovoljnu kvalitetu ili pak imaju preskupe cijene. Dakle, treba vidjeti kako mi radimo taj posao. Ta pravila postoje već 20 godina. Ako to ne pročitate, ne znate koja je kvaliteta rad koji mi radimo. Dva akademska stručnjaka procijenili su to u 15 predmeta koje smo mi proučili i rekli su da smo apsolutno u skladu s onim što se radi u svijetu. Važno je najme razumjeti što radimo. Drugo, mislim da je vrlo važno da surađujemo i s drugima, jer integritet jedinstvenog tržišta dolazi iz različitih izvora. Potrebno je sve u potpunosti provesti, a s druge strane potrebna je određena doza reciprociteta. Mi pozivamo velik broj ljudi da dođe na naše tržište i tu posluje. I e, to e, i jednostavno predstavlja ogromnu količinu novca i udjela na tržištu. Mi ljude pozivamo da dođu na naše tržište tu rade, a nas e, se ponovno ne zove drugdje. kod mene e, iz kraja kojeg ja dolazim, ako kad ste nekoga pozvali, vas nije ponovno pozvao, prestajte ga pozivati. Prestanite ga pozivati. Dopunsko pitanje. Malo više e, o onome o čemu ste govorili kada u uvodu o promjenama na tržištu i klimatskim promjenama. Mislim da su oni jako povezani. Digitalne tehnologije, naročito umjetna inteligencija, mogu pomoći da gospodarstvo postaje neutralno u e, ekološkom e, smislu. E, na koji način korištenje takvih tehnologija može pomoći da se odmaknemo od korištenja fosilnih goriva? Što ćete vi učiniti, koje mjere podržati za razvoj digitalnih tehnologija kojima se bori protiv klimatskih promjena i hoćete li određene sirovine zbog toga izuzeti iz digitalizacije? jasno je da imamo više digitalnih tehnologija. E, mnoge od tih digitalnih tehnologija i kako koriste energiju. E, gledala sam e, kvatnu eksperiment i onda kad su, čim su pritisli na dugme, iskoristili su energiju koja je potrebna e, da bi se strujom napajalo mjesto u kojem sam ja odrasla. Nije veliko, ali svejedno. Već sam spomenula primjer e, spajanja e, saveza oko baterije. I ono što ja smatram vrlo interesantnim jest cijeli postupak recikliranja. Dakle, način na koje se baterije koriste dio je inovativnog procesa. Inovaciju moramo usmjeriti na način na koji se organiziramo. Na taj način ćemo bolje koristiti već postojeće tehnologije i na taj način ćemo se brže boriti protiv klimatskih promjena. Dio toga možete napraviti na digitalan način jer e, određene e, resurse i sirovine možete raditi brže i bolje nego li ranije. Surađivati ću tu s Marijom Gabriel koja će biti na čelu projekta o, Obzor Evropa. A sada gospodin Bili Kalaher, odbor Ekon, klub zastupnika Rinju. E, kratko pitanje o mandatnom pismu novoizabrane predsjednice komisije. Ona vam daje u zadatak mala i srednja poduzeća, njihovu strategiju, starta poduzeća, tako što ćete smanjiti opterećenje e, administracijom i regulativom. Dakle, zanima me e, ta mala poduzeća, traže se da se ulaže u zelenu ekonomiju, u e, digitalnu ekonomiju, da ulože u kvalifikaciju svojih zaposlenika. Najveću prepreku koju imaju je pristup financiranju. Bili ste do sada povjerenica za tržišno natjecanje, a sada imate novu ulogu da Europa postane ekonomski učinkovitija. Na koji način ćete spriječiti prepreke pristupa financiranju malih i srednjih poduzeća kako bi oni mogli se proširiti i e, više ulagati? Ova komisija donijela je zakone kako bismo ostvarili europsko tržište kapitala. Jedno je donijeti zakone, drugo je realizirati to što stoji u zakonima. Valdis Domprovski će također imati e, to u svom portfelju. Održivo financiranje i ekonomija za građane. Sada imamo e, instrumente da sve to ostvarimo uobičajeno odete u banku i zapravo uzmete dug, a možete dopunski djelovati tako što odete na tržište kapitala. Kada želite da se vaš posao proširi, potreban vam je kapital, ali i drugačija vrsta znanja koja dolazi s tim kapitalom. Ljudi koji će e, kupiti 5 ili 10% vaše tvrtke, ali koje također imaju određena znanja imaju interesa da se vi razvijete. Dakle, moramo omogućiti financiranje. E, Junkerov plan je dao e, jako velikom broju poduzeća mogućnost financiranja i to je nešto što se mora ostvariti. Postoji još jedan aspekt u e, u, na europskoj razini e, nemamo nadležnosti za obuku, ali e, mnogo toga e, se treba napraviti kako bi ljudi dobili različite kvalifikacije i zato su politike, obrazovanje i životno učenje nešto što više nije meki instrument, već postaje čvrst tvrdi instrument. Topusko pitanje E, govorili ste sada o tome kako mala i srednja poduzeća trebaju uložiti tako bi zadržali svoje djelatnike. I e, ono što je značajno za multinacionalne tvrtke je da mogu imati e, čitav mogu se pozvati na puno ljudi i puno talenata. Što ćete napraviti kako bi se moglo doći do takve kvalifikacije? Dio odgovora je da surađujemo s nacionalnim vlastima, ali isto tako e, treba stvoriti programe kojim će ljudi steći nova znanja i vještine dok su još zaposleni. I učenje na dalinu je apsolutno dio odgovora. Situacija se i kako razvila. Više se ne gleda samo e, na daljinu jedno predavanje, već ima čitav niz elemenata koje se mogu e, i način da se to savlada. I ljudi se tako obučavaju. Treba postaći države članice da rade na taj način. Ljudi na taj način stječu nova znanja. A Marija Gabriel ima tu želju da E, svi e, budu više obučeni u informatici, naročito žene, jer u protivnom nećemo imati e, sav talent koji nam je potreban. I konačno pitanje Lidija Pereira, Ekon. Presidente indigitada. A ekonomija está, como sabemos, a sofrer profundas alterações. Zahvaljujem. Zato ste se svjesni naravno da E, svijet prolazi kroz e, znatnu promjenu zbog digitalizacije i u potrošnji, u načinu na koji plaćamo i na način na koji proizvodimo. Digitalizacija mijenja naše živote i tvrtke i potrošači e, sada on iznalaze online rješenja za svoje probleme, a ono ne prepoznaju granice. I znači oprezivanje u zasebnim zemljama predstavlja problem digitalna Europa također posluje na takav način. Oporeze su u jednoj zemlji, a zarađuje na u svim zemljama. Znači, jedan institut u koordiniranoj sudi pokazao je da bi eh, se dala potpora europskom porezu o digitalnim uslugama. Znači, trebaju nam određeni odgovor ovdje. Koja je vaša vizija, dakle, reforme zakonodavstva o digitalnim uslugama i njihovom oporezivanju u Europi. Zahvaljujem. E, moj odgovor je da nam je potrebno naravno jer e, mnoge poslovni subjekti e, plaćaju e, naravno poreze, mnogi male i srednje tvrtke otvaraju radna mjesta, uzimaju mlade, plaćaju poreze. A kako bi E, njima rekli da postoji e, isti pravila za sve i njihovi digitalni konkurentni koji se natječu i za radnu snagu i za klijente i sve, ako ne doprinose na mjestu gdje posluju e, plaćanjem poreza, ostaje taj osjećaj da postoji nepoštenje. Mi u prvom, u prvom valu traženja digitalnog poreza nismo bili uspješni, zemlje članice su poduzele da to učine same. Mislim, cijenim to jer svakako tu se čini nešto e, veliko, e, ali e, nadam se da će to stvoriti određenu dozu pritiska i da će na kraju dovesti do globalnog rješenja i globalnog sporazuma o tome kako se to radi. Ako ne uspije, mislim da to moramo raditi sami i na kraju, ako ne postigne se globalni sporazum do kraja 2020. nešto će se morati učiniti. como e, e, é Hvala. Dodatno pitanje kako e, oni koji rade u jednoj zemlji, a zarađuju u drugoj zemlji, plaćaju porez u drugoj zemlji, e, prebacuju porez. Znači, može li se na taj način e, smanjivati e, dobit, prebacivanjem dobiti između raznih mjesta? Znači, kada Europa krene regulirati ova područja, trebati će imati odgovarajuće međunarodne sporazume da to učini. Znači ono što sam htjela naglasiti je da ne bismo trebali ni na koji način naručiti svoje mogućnosti E, inovacija i mogućnosti e, investiranja u to. Znači, biste li mogli detaljnije reći kako bi taj porez zapravo funkcionirao? E da, kao što sam rekla, OECD na tome upravo već radi, no u predlogu koji je podnio moj kolega Moskovići bilo je upravo to da se prof, da se dobit treba oporezivati ondje gdje nastaje proda, gdje se interaktira s korisnicima. No, e, zapravo e, vrijednost se stvara na mjestu gdje se koriste usluge, a ljudi koriste usluge na mjestu gdje žive, rade i transportiraju se. Znači, na terenu se stvara vrijednost. Vi možete imati sjedište u čisto drugoj državi, no svejedno vrijednost se stvara na mjestu gdje se usluge koriste u praksi. Znači, to je ideja. Znači, ako stvarate vrijednost interakcijom s korisnicima u raznim zemljama, trebate e, svojima e, dobiti e, oporezivanjem doprinositi u onoj zemlji u kojoj stvarate tu svoju dobit i dodanu vrijednost. Znači to je bila temeljna ideja. Obzirom da je oporezivanje dobiti bilo izmišljeno, <laughs> odnosno zacrtano prije bilo kakve digitalizacije, to se mora promijeniti, jer ako oporezivanje dobiti korporacija nije jasno, nije e, nije u skladu sa današnjim svijetom, e, sve, sve će ih manje plaćati porez. Znači moramo, moramo početi e, razlučivati stvari koje su materijalne i nematerijalne i tako dalje, da se na e, postprodajnom tržištu stvara dodana vrijednost i stvara određena vrijednost koja je nematerijalne vrijednosti i na materijalnoj robi. Zato upravo bi bilo najbolje imati globalni sporazum, a ako se on ne može postići, onda ćemo u tom području morati krenuti djelovati sami. Zahvaljujem. Ovime smo zaključili drugi krug pitanja. Zahvaljujem svim eh, zastupnicima iz svih odbora koji su bili zastupljeni ovdje. Hvala gospođi Vestager na odgovorima. A sada vas, eh, kao što znate, pozivamo na maksimalno pet minuta završne izjave prije nego što zaključimo današnji sastanak. Gospođa Vestager, izvolite, imate završnu riječ. Dakle, još jednom puno hvala. Danas smo e, pokrili jedno vrlo, vrlo široko područje i mislim da je važno i ako me potvrdite, mislim da je ovo odličan početak radnog odnosa između nas, jer e, ništa nećemo postići ako nećemo surađivati zajedno. Druga stvar je, vi ste svi izabrani predstavnici s javnim mandatom, ja sam odabrana Mene su e, odabrali kandidirale vlade za povjerenicu. Dakle, e, zato mi je to važno, jer samo vašim prihvaćanjem e, moj posao je dobiva demokratsku legitimnost. Upravo stoga mi puno znači da ako me potvrdite ću moći s vama surađivati i pokušati iznaći rješenja za neka teška pitanja. Mislim da neke rasprave koje smo vodili o direktivi autorskim pravima će se vratiti na dnevni red kad krenemo implementaciju zemljama članicama. Neke od teške rasprave također i u raspravi o zakonu o e, digitalnim uslugama, direktivi o naravno e-poslovanju koja također e, je e, prilično stara za nešto što govori o digitalnim uslugama. Tako da će i tu biti teških rasprava koje su još na dnevnom redu, no trebamo krenuti redom. I žao mi što to moram reći, prva stvar je novac, treba nam novac, treba nam financiranje, programi kako bi mogli nešto napraviti i kako bi ljudi mogli vidjeti da e, Poslovni subjekti mogu koristiti novac za investiranje u inovacije, da istraživači mogu se umrežiti diljem Europa i da mogu dobiti novac da to i postignu. Tako da se nadam da ćete pomoći da se donese višegodišnji financijski okvir. Ne mislim da europljani imaju previše strpljenja za sve one stvari koje bismo mi htjeli ostvariti. Dakle, vrijeme za djelovanje je sada i odmah Također se nadam e, da e, ćete e, prihvatiti to što ću se ja ponekada vraćati i pitati vas što mislite, za neke od ovih stvari ne postoje unapred smišljeni odgovori, nego je proces konzultacija sa udrugama civilnog društva, industrijom, raznim dionicima. Dakle, puno puta smo govorili i o smjericama recimo za kako stvoriti umjetnu inteligenciju kojoj se može vjerovati. No kako to pretvoriti u nešto što će nam omogućiti da činimo ono što želimo s time učiniti? E za to će trebati puno rasprava prije nego što iznađemo pravo rješenje da to postignemo. I najvažnija stvar meni i ono što ću ponijeti sa sobom iz ove rasprave je zanimanje i predanost i e, duboko e, uključivanje i zanimanje za razne dimenzije ovih problema. E, mislim, iz samih pitanja koje smo ovdje čuli pokazuje da europski građani imaju predstavnike koji misle da su E, demokracija i vrijednosti naša prednost u svijetu punom izazova. I kao građanka Europske unije smatram da je to utješno, nema cinicizma i nema e, nema ovog mišljenja učinimo to onako kao što to i drugi rade kao kinezi, nego učinimo to na europski način jer upravo je u tome naša snaga. Učinimo Europu najboljom što može biti kako bi služila nama na najbolji mogući način nama, europskim građanima i za to sam vam duboko zahvalna. Hvala. Hvala gospođo Vestager i vama na vašim odgovorima. Hvala vam kolege na ovim zanimljivim pitanjima. A neću na nikoj način ovdje ovime prejudicirati ishod saslušanja, ali vam zahvaljujem svakako. Koordinacijski sastanak za par minuta. Gospođo Tinagli. Evo, nema se puno toga za dodati. Hvala svim kolegama, hvala gospođi Festager, eh, hvala gospođi Valan i gospođi Sater. tako da... Evo, uskoro ćemo krenuti na evaluacijski sastanak i ovime zaključujem sastanak. Eh, Doviđenje, hvala.